Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame. Molim vas, uzmite mjesta, pa ćemo moći započeti s jutrošnjim sastankom. Ok. Yes, I do. I open the, the meeting of... Otvaram sastanak odbora regiji. Sastanak će se održati danas, sutra, danas poslije podne, dakle utro i poslije podne danas i sutra ujutro. Započinjemo usvajanjem dnevnog reda. Možemo li smatrati da je dnevni red usvojen? Mislim da ste ga svi primili. Nitko nema niti pitanja, niti komentara. Prema tome, dnevni je red ovim usvojen za, dakle, dnevni red za danas i za sutra. Prelazim sada na odobravanje zastupnika, zapisnika sastanaka iz svibnja i e, lipnja. Zapisnik se može naći na web stranicama i e, kao što je uobičajeno, ako nitko ne uloži prigovor e, tijekom današnjeg sastanka, smatrat ćemo da je zapisnik odobren. that uh, last uh, week in Bratislava. Hvala lijepa. Sedmi europski e, summit regije gradova održao se u Bratislavi. Organizirao ga je odbor e, regija i slovačko predsjedništvo Europske unije i drago mi je što vam mogu reći da je dvoje članova odbora REGI sudjelovalo u raspravama. Gospodin Jan Albricht sudjelovao je na panelu koji je, kojim je otvoren summit zajedno sa gospodinom Markom i gospodinom Barnijevom iz e, Europske investicijske banke, a tamo sam bila i ja. Ja sam sudjelovala u raspravi koja se ticala koordinacije između različitih investicijskih instrumenata zajedno sa gospodinom Katajnom i gospodinom Molterom. Radilo se o vrlo zanimljivom događaju koji je pokazao vrlo snažno stajalište e, među ostalim i odbora regija o čitavom nizu tema koji su za naš odbor izuzetno važne, ali mislim da ćemo imati prilike više čuti o stajalištu odbora e, regija tijekom naših zajedničkih e, više o sas, oprostite, o stajalištu odbora regija tijekom sastanka u listopadu koji je zajednički. Izvolite gospodine Nistelroj. Hvala vam lijepa na informacijama o sastanku u Bratislavi. Kao što znate, odmah nakon rezolucije koja je donesena u parlamentu, objavljen je objavljena ova brošura, knjižica, koja se bavi inovativnim ekosustavima u gradovima. Pročitate li je, možete zaista vidjeti da se radi o sinergijama, o inicijativima različitih gradova na lokalnoj razini, čitav niz europskih instrumenata. Radi se zapravo upravo o sinergiji i um, pretakanju znanja u otvaranje radnih mjesta. Možda bismo svi mogli dobiti ovu knjižicu. Postoji li mogućnost da svaki zastupnik dobije jedan primjerak ove knjižice? Zato što ja mislim da je to zaista vrlo važna stvar. Bilo je zanimljivo vidjeti ne samo mišljenje e, europskih e, regulatornih tijela, lokalnih vlasti i tako dalje, već je bilo također zanimljivo vidjeti i mišljenje građana čiji su predstavnici bili na sastanku, na konferenciji, a isto tako istovremeno su predstavili ovu knjižicu. Hvala vam lijepa. Knjižica je vrlo zanimljiva kao i drugi materijali i zatražit ćemo službeno od odbora regija da nam isporuči primjerke za sve članove odbora regiji osim ove knjižice e, donesena je i deklaracija samita u Bratislavi, a tu su i neki drugi dokumenti koji su podijeljeni tijekom sastanka. Željela bih samo spomenuti da je moja poruka tijekom sastanka bila upravo poruka sinergije, da je to zapravo nešto na što poseban naglasak stavlja naš odbor govori se o sinergijama između različitih programa i različitim novim inicijativama koje pokušavamo predstaviti lokalnim i regionalnim vlastima. Ja sam e, sigurna da će odbor regija vrlo rado poslati primjerke ovih publikacija. E, toliko što se tiče informacija predsjedateljica. Sada odmah prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Razmjena mišljenja vezano uz izvješće o novoj inicijativi. E, radi se o pravoj kombinaciji sredstava za europske regije, uravnoteženje financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici Europske unije. Ovo izvješće na vlastitu inicijativu je predložio odbor. Gospodin Novakov je izvjestitelj, ću mu odmah riječ kako bi predstavio svoje razmišljanja, kako bismo mogli krenuti sa e, raspravom. Hvala lijepa. Pokušat ću ne koristiti pojam sinergije već e, simultano korištenje, efikasno korištenje svih instrumenata na terenu. Samo da znate što očekivati, prvi nacrt bit će spreman krajem rujna. Dakle, kad nova politička sezona krene, krenut ćemo i s raspravom o samom izvješću te i s glasovanjem. Nemojte od mene očekivati da kažem da kažem e, zadržimo kohezijsku politiku ili ostavimo se nekih financijskih instrumenata. Ne, ja to neću učiniti. E, ja mislim da su instrumenti i bespovratna sredstva zapravo dva krila istog zrakoplova. Ne možemo sigurno letjeti ako jedno od tih krila više nije tamo. Zato mislim da izvješće treba dati konkretne prijedloge, oblikovati konkretne prijedloge postojećih programa. Naime, ne možemo zakapati glavu u pjesak. Ne možemo reći da, instrumenti savršeno zajednički funkcioniraju, to jednostavno nije točno. Da je to istina, ne bismo vodili raspravu iz tjedna u tjedan o tome na koji način E, treba koristiti uzajamno financiranje i postići sinergiju između instrumenata i programa poput Obzor 2020. i Kozma. Ono što zapravo pokušavam učiniti jest provesti analizu, dubinsku analizu pozitivnih strana i bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata, kao i vidjeti koje su im manjkavosti, koji su nedostaci, te iznijeti neke prijedloge rješenja. Na samome početku to će biti moje stajalište. Kada se radi o toj temi, meni se čini da je zapravo u pitanju nogometna utakmica kao da igraju oni koji su s jedne strane za kohezijsku politiku, a u drugom timu su proponentni bespovratnih sredstava. Međutim, ako želimo zaista postići održive rezultate za naše e, stanovnike, za naše regije, ono što trebamo učiniti jest pronaći najbolji mogući način kako bi oba tima ili oba krila tog zrakoplova bili u najboljoj mogućoj formi. Također ću se osvrnuti kratko na pojednostavljivanje, na Junkerov plan, kao i na neke primjere i slučajeve različitih država članica. I što se tiče bespovratnih sredstava iz kohezijske politike i što se tiče financijskih instrumenata. Više manje to je ono o čemu razmišljam. I posljednja stvar koju želim reći, a ni poštovanje važna, E, kratko ću se osvrnuti na budućnost kohezijske politike u razdoblju nakon 2020. godine, zato što e, i ljudi izvan ovoga doma od nas očekuju da im damo odgovore. Naime, pitanja su sve glasnija. Mi želimo da nam oni daju dugoročne strategije, želimo da nam daju planove koji obuhvaćaju razdoblje nakon 2020. godine, a u međuvremenu mi trenutačno nemamo konkretnih e, prijedloga što ćemo učiniti nakon 2020. godine. Evo, to su stvari o kojima razmišljam. Kao što sam već ranije rekao, ovo izvješće neće zapravo poljuljati nam tlo pod nogama, već će samo osnažiti put kojim idemo i temeljit će se na stručnoj analizi. Evo toliko od mene, ako ima kakvih pitanja spreman sam odgovoriti. Hvala vam lijepa na ovim e, razmišljanjima. A sada dajem riječ e, izvjestiteljima u sjeni. Krećemo s e, SND-em gospođa Rodriguez. Hvala vam lijepa. Dobro jutro, dame i gospodo. Da, upravo je to ono čemu se radi. Želimo bolju, efikasniju kombinaciju financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava. Posebice bih tu stavila naglasak na bespovratna sredstva. Postoji želja da režim dodjele bespovratnih sredstava bude prilagođen specifičnim potrebama država članica i specifičnim potrebama regija to je ono što zapravo jamči dosljednost uporabe bilo kojeg financijskog instrumenta Europske unije. Čekamo naravno da vidimo prvi nacrt teksta, ali smatramo da su svi financijski instrumenti od ključne važnosti kako bi se dala podrška regijama. Posebice kada govorimo o financijskim instrumentima koji eh, se temelje na kombinaciji sredstava iz različitih E, fondova. Vrlo je važno da sredstva budu dostupna svim e, akterima e, uključujući mala i srednja poduzeća. I još jedna važna stvar koju želim spomenuti su sredstva od Europske investicijske banke koja su također važna za mala i srednja poduzeća. Kad vidimo nacrt teksta, moći ćemo krenuti u malo dublju raspravu. Kao što je izvjestitelj rekao, nema nekakvih revolucionarnih novosti u smislu sadržaja. Jednostavno želimo da se jamči mogućnost korištenja financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava kako bi kohezijska politika mogla biti još jača i posebice korisna za mala i srednja poduzeća. Hvala, gospođa Tomašić, izvolite. Hvala lijepa. Kao prvo željela bih čestitati gospodinu Andreju Novakovu na predloženoj temi vezano uz izvješće na vlastitu inicijativu. Radi se o vrlo relevantnoj i potrebnoj temi. Prije svega nekoliko dana, konkretno dva dana, 11. srpnja, Europska komisija je donijela dva nova financijska instrumenta fond za urbani razvoj i mehanizam za sufinanciranje kako bi se olakšalo financiranje mladih poduzeća i onih koji promiču urbanistički razvoj. 2014. godine do 2020. godine kohezijska politika omogućuje da financijski instrumenti imaju komplementarnu ulogu te podsjeća da financijski instrumenti E, koji su komplementarni bespovratnim sredstvima imaju važnu ulogu. To je nešto što može imati učinak na financiranje E, inovacija i e, kretanje naprijed i modernizaciju tržišta te e, povećati apsorpcijsku stopu i korištenje sufinanciranja posebice u državama članicama koje imaju kapacitet sufinanciranja. Korištenje financijskih instrumenata u kombinaciji s bespovratnim sredstvima i drugim oblicima potpore može imati više različitih prednosti. Kao prvo, financijska potpora može biti skrojena po mjeri financijskih korisnika financijskih sredstava sredstva mogu biti e, lakše dostupna. Naime, bespovratna sredstva koja su vezana uz financijske instrumente mogu potencijalno povećati privlačnost financijskih instrumenata i omogućiti dugoročni rast financijskih instrumenata. Postoje dva pristupa kombinacije. Prvi pristup je kombinacija financijskih instrumenata i određenih oblika bespovratnih sredstava koji su izravno povezani s sa financijskim instrumentom će se samo jednim financijskim instrumentom. Druga kombinacija je kombinacija na razini krajnjeg korisnika i e, u konačnici zapravo imamo dvije, zasebne operacije ali ne smijemo zaboraviti da dodatno ojačamo odgovornost, transparentnost i usmjerenost na posticanje rezultata financijskih instrumenata, te svakako da izvučemo pouke iz dobre prakse. Hvala lijepa, gospodin Tako. Hvala. Ja bih želio reći nešto vezano uz izvješće o kojem govori gospodin Novak. Kao prvo radi se o vrlo važnom izvješću, čiji je glavni cilj maksimalizacija naših glavnih e, ciljeva. Radi se o vrlo složenoj temi i zbog toga je vrlo važno da se postigne adekvatna ravnoteža između financijskih instrumenata i da se financijski instrumenti za male i srednje poduzeća učine privlačnijima, korisnijima, a ne tako složenijima. Ista je stvar sa sustavom financiranja unutar Europske unije. Pojednostavljenje bi dakle bilo ključni element ovoga izvješća. Kada govorimo o postizanju ravnoteže kod bespovratnih sredstava, vrlo je važno uskladiti nacionalne sustave i približiti bespovratna sredstva građanima i korisnicima. Vrlo često o financiranju se razmišlja samo u kontekstu bespovratnih sredstava koji daju samo kratkoročnu pomoć. E, daje se kratkoročno bespovratno sredstvo da se pritom ne razmišlja o dugoročnim planovima što je uvijek vrlo kratkovidan pristup ja bih rekao. Dugoročne strategije su strategije koje su nužne za postizanje dugoročnih rezultata kohezijski fondovi trebali bi biti pristupačni kako bismo se lakše prilagodili situaciji. Uloga Europske investicijske banke također treba biti uzeta u obzir. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Vana, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim se ispričati ume ime gospodine Davoskolu, on je izvjestitelj u Sjeni. Zeleni pristup financijskim instrumentima jest zalaganje za višu razinu transparentnosti, odgovornosti i demokratske kontrole. Istovremeno tražimo da se poboljša korištenje bespovratnih sredstava kroz e, usmjerenost na rezultate i pojednostavljenu e, specifikaciju troškova. Želimo jasno reći da da bi se postigla odgovarajuća ravnoteža, kohezijska politika mora zapravo zadržati svoju investicijsku narav i ne smije se pretvoriti u financijski proizvod. Bespovratna sredstva su tu posebno bitna. Korištenje financijskih instrumenata može ovisiti o sektoru, a ne o kategoriji regije i na taj način može biti efikasnije. Financijski instrumenti, međutim, moraju postići i iste ciljeve kao i bespovratna sredstva, a to je otvoriti kvalitetna radna mjesta, zelena radna mjesta, dati rezultate koji se mogu mjeriti različitim pokazateljima rezultata i posljednje, ali nimalo važno, pojačati razinu apsorpcije e, kako bi se postigli željeli rezultati. Za nas su to ključni rezultati koji se žele postići, ključni elementi ovog izvješća i zato želimo e, i veselimo se suradnji s gospodinom Novakovom. Hvala. Gospođo Mišel, želite li vi uzeti riječ? Ne? Da? Hvala lijepa. Kao prvo, zahvalna sam izvjestitelju što je rekao da svi financijski instrumenti imaju opravdani razlog zašto postoje. Trebamo razmisliti o tome koji su instrumenti najefikasniji u određenoj fazi. prilično se često kritički osvrćemo na učinkovitost. Navodno je sustav uspješan, tako barem kažu oni na vrhu, ali kada vidimo kakva je situacija na terenu i kada razgovaramo sa predstavnicima regionalnih vlasti, govorim iz njemačkog iskustva, situacija je upravo obrnuta. Izgleda da zapravo stvar nije tako uspješna. Financijski instrumenti koji su najefikasniji zaista trebaju biti iskorišteni i jasno nam je da nema nečega što bi moglo zamijeniti strukturne fondove, ali svakako je važno da se regionalno financiranje zadrži istim intenzitetom. Hvala, gospođa Damato, izvolite. Hvala. Ovo izvješće je naročito zanimljivo za nas budući da gotovo u svakom izvješću odbora regiji često i rado govorimo o financijskim instrumentima. Prema tome, e, pozitivno gledamo na rad koji će nam predložiti kolega Novakov, a mi ćemo pridonijeti njegovom radu našim primjedbama. Već sam e, sada htjela dati nekoliko primjedbi krećući od onoga što je prošlog četvrtka objavio revizorski sud. To zapravo dolazi stvarno u pravo vrijeme a govori o realizaciji europskog proračuna putem financijskih e, instrumenata. Daje nam preporuke za novo programsko razdoblje i e, ocjenjuje sadašnje programsko razdoblje. Imamo sljedeće primjedbe. Sud smatra da iako su financijski okviri se poboljšali u različitim aspektima u periodu od 2014. do 2020. godine, još uvijek preostaju neki problemi i iznad svega oni vezani za staro financijsko razdoblje, naročito e, vezani e, za e, troškove uz strukturne fondove i vidi se da su troškovi e, puno veći nego li oni gdje su ti instrumenti bili podvrgnuti centraliziranom sustavu ili pak kad su išli iz privatnih izvora. Isto tako vidimo da e, nisu uspjeli E, uvijek priuči privatna ulaganja. Revizorski e, sud nam također kaže da su e, strukturni fondovi sada imali preko, pre, da su imali okvire koje se sada čine predimenzioniranim. I zahtjevi tržišta su sada prekomjerno procijenjene a e, trebale bi se zasnivati na racionalnim i realnim sredstvima. U protivnom, ti instrumenti e, možda ne bi udovoljili e, samim zahtjevima tržišta i mogli bi na kraju zapravo imati vrlo mali financijski učinak, možda čak i nikakav u e, programskom razdoblju 2014-2020. godine e, ovo e, bi trebalo imati dakle detaljnu ex ante procjenu i treba nadoknaditi manjkavosti na tržištu. Čak i u ovom programskom razdoblju nema nikakve obveze da se eks ante e, provjera e, napravi obavezno i da se to načini prije nego što se vidi e, kakav je taj, gdje ide dotacija tog početnog kapitala. Evo još i nekoliko primjera vezano za operativne programe gdje se može dati komplementarne e, sredstva za kohezijske fondove svezane za određene tematike. Međutim, pravna struktura e, mogla bi tu postati i e, kompleksnija jer bi moglo dovesti i do kašnjenja s obzirom na to da bi se možda moglo dati jedan ispravniji način financiranja. Znamo e, također koliki su i e, kakvi upravni kapaciteti naših država, naročito nekih regija. Isto tako, ti fondovi nisu sami po sebi, ti financijski instrumenti nisu sami po sebi dobri ili loši. Sve zapravo ovisi o tome kako ih se koriste. I ne bi ih se smjelo koristiti e, na krivi način primjer one instrumenti za multipliciranje koje sama sud kritizira na stranici 48. Sve dakle te instrumente treba procjenjivati od slučaja do slučaja vrlo konkretno. Hvala lijepa gospodine Hedman, vi ste se željeli javiti za riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Dozvolite mi da na samome početku čestitam Gospodinu Novakovu želim mu zahvaliti na pristupu za koji se odlučio. Temeljem onoga što sam čuo, mislim da takav pristup možemo samo pozdraviti. Zaista se slažem s načinom na koji je odlučio krenuti, zato što pretpostavka da stvari ne funkcioniraju i da ih treba dubinski analizirati, predstavlja nešto što je od ključne važnosti. Mislim da je to nešto što će u konačnici rezultirati vrlo dobrim izvješćem. Apsolutno ne sumnjam da sinergija među instrumentima zapravo ne postoji. Kao što je rekao gospodin Novakov, trebamo e, sinergiju kako bismo uistinu ostvarili koriste za lokalne i regionalne vlasti. Postoji čitav niz različitih financijskih instrumenata, međutim postoje financijski instrumenti koji su na potpuno paralelnim različitim e, tračnicama, međusobno nemaju doticajnih točaka, a isto tako dodirne točke između Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za lokalni razvoj jednostavno nisu dovoljne kako bi se postigli svi ciljevi koji su definirani. Stoga želim čestitati izvjestitelju na polazištu s kojega kreće, zato što je sinergija izuzetno važna, sinergija je važnija nego ikad. I jako mi je drago da gospodin Novakov želi također govoriti o razdoblju nakon 2020. godine. Mislim da je vrlo važno da već sada krenemo u raspravu o tome što će se dogoditi nakon 2020. jer ako to ne učinimo, jednostavno ćemo krenuti sa zakašnjenjem. Izvješće o kojem e, on govori zapravo će govoriti o kombinaciji različitih izvora financiranja. A kada govorimo o kombinaciji različitih izvora financiranja, razgovor o budućnosti je vrlo važan. Ja nisam naivan, ja ne mislim da ćemo mi uspjeti promijeniti nešto u ovom razdoblju, ali mislim da svakako možemo mijenjati stvari za razdoblje nakon 2020. godine i ta sinergija o kojoj se govori e, ta komplementarnost, slaganje različitih financijskih instrumenata jest moguća. A kada govorimo o pojednostavljivanju, ne bih previše ulazio u to. Mi naime neprestano govorimo o pojednostavljivanju, to je stalni predmet rasprava, to je nešto što se samo po sebi razumije, tako da mi je jako drago da ćete se u svojem izvješću osvrnuti na tu temu. Dozvolite samo da vam možda zapravo dam jedan mali naputak. Možda biste u svojoj analizi mogli također e, razmišljati i o sredstvima koja su bespovratna i koja nisu bespovratna, ali u toj raspravi morate jedan eh, dio teksta posvetiti jednom jednoj kombinaciji pristupa eh, tako da bi oni koji zapravo najbolje troše novac eh, mogli kombinirati jedan dio sredstava koja su bespovratna i jedan dio sredstava koja to nisu kako bi postigli svoje ciljeve. Možda bismo primjerice mogli imati nekakvo razdoblje počeka prije nego što se počnu vraćati sredstva koja nisu bespovratna to vrijedi uzeti u obzir. Ako biste to mogli spomenuti u izvješću, to bi bilo sjajno. Međutim, općenito gledano, želim samo reći da krećete s sjajnog polazišta i čestitam vam na tome. Hvala lijepa. Želi li se još netko javiti za riječ? Gospodine Van Mistelro, izvolite. Hvala lijepa da e, zaista se želim složiti e, i reći da razmišljam zapravo na isti način vrlo je važno da e, odbor e, regije izradi ovo izvješće. E, mislim da je vrlo važno da se gospodin Novakov osvrne na studije koje postoje na tom području i da vide koje stvarne veza između financijskih instrumenata i samog cilja koje oni imaju jer trebamo vidjeti kakav je odnos tržišta i onoga što ispunjavaju e, financijski instrumenti. U današnje vrijeme puno se govori o EFSI-u, ali e, moramo se pitati želimo li novac uzeti iz tržišta i staviti ga u države članice. Međutim, pravo je pitanje što stvarno želite ostvariti, a to se može kada počnete ostvarivati e, ciljeve. I e, Moram reći da e, slobodno tržište postoje, ali socijalni fondovi će uvijek biti ti koji će nadoknađivati one manjkavosti koje ima tržište. Mislim da e, moramo ovdje vrlo, vrlo e, široko sagledavati ovu tematiku. E, ne želite govoriti o sinergijama, ali morat ćete kad tata o njima govoriti. Ured ima čitav niz stvari koje ćemo morati slijediti jednostavno želimo dati podršku financijskim instrumentima, komisija želi izdvojiti dvostruko više sredstava za to. Međutim, moramo točno procijeniti što se sada događa, kakvi su tu iskustva i kakve razlike postoje među različitim državama članicama, primjerice između novih i starih država članica s jedne strane Bugarska i Rumunjska su e, e, primjeri, e, a imamo informacije na primjer iz Mađarske. Imamo dakle informacije koje možemo koristiti. Druga stvar koju se moramo baviti su financijski instrumenti izvan ovih područja. Postoje li tu neke a druga pravila? Koriste li se tu neki drugi režimi? I isto tako onda treba vidjeti kakve veze mogu postojati i kakva sprega može postojati između ta dva različita područja. Moramo dakle uspoređivati podatke. Kada se e, pozabavimo samom Europskom investicijskom bankom, stalno se o njoj govori, ali nikada se ne bavimo zapravo kakvi su pravi rezultati. Jer e, mi često govorimo o tome kako smo eto kupili lijepi dućan, ali ne znamo što se nalazi na policama u tom dućanu. Slična stvar je i sa ovim e, fondovima kada bi se bolje moglo objasniti kako ti instrumenti pridonose koheziji, onda bismo mi mogli ovdje imati dobru raspravu u parlamentu za vrijeme srednjoročnog preispitavanja. Hvala, gospođo Gresel. Hvala, e, gospođo e, Hvala. Evo, ja sada pripremam izvješće koje je u izvjesnom smislu komplementarno i e, sadašnje e, dakle funkcioniranje Junkerova plana i e, fonda EFSI u odnosu na strukturne fondove. Za sada je to bilo prilično skromno, iako postoje tehničke mogućnosti, nije se još previše razvio. Ali mislim da točka gdje bi se zaista moglo lakše surađivati, to bi bilo to bi bio zajednički rad putem financijskih instrumenata. EFSI nema puno sredstava, ali bi ga se moglo koristiti zajedno s drugim financijskim instrumentima unutar strukturnih fondova. E, bilo bi to da se da jedna dodatna dimenzija koja e, bi e, upravo bila tu da e, se, da se pozabavi onim dakle o čemu su te mnogi govorili naime troškovi Europske investicijske banke su veći nego li što jest njihov pozitivan učinak u nekim malim projektima. Dakle, moglo bi se to e, iskoristiti kako bi se sve ovo učinilo puno učinkovitijima u politikama razvoja. Druga stvar vezana na ono što je rekao gospodin Van Mistelroj, pa nije nužno da samo Europska investicijska banka da financijske instrumente. Smatram da bi trebala postojati veća konkurencija i druga ustanove bi morale moći otvoriti neke mogućnosti. I isto tako kada bi tim prije ti instrumenti bili jednostavniji. Moram reći da sam ja kao predsjednica regije zbog e, vremena i zbog toga koliko bi ljudi trebalo raditi na tako složenim instrumentima odustala od tih vrlo složenih instrumenata Europske investicijske banke. Dakle, kada bi postojali neke druga tijela koja bi nudile <clears throat> jednostavnije E, i jeftinije financijske instrumente, to bi bilo dobro. Smatram da kada se treba proći kroz takozvane nacionalne ili teritorijalne platforme, bi, mogao, e, bi moglo biti korisno da se tako postupi. U velikim zemljama nije nužno da se radi o nacionalnim platformama, mogli bi biti teritorijalne platforme a e, dakle e, sredstva Europske investicijske banke bi se mogle e, koristiti u tu svrhu. Dakle, bilo bi dobro da fondovi budu jednostavni i adekvatno dimenzionirani. Oni bi mogli odgovoriti na potrebe koje imaju pojedini teritoriji. Jer ako su preskupi i presloženi, onda zaista e, uopće nema smisla za njima posjezati. Što se mene tiče, još ću samo dodati da ću e, vrlo pomno pročitati izvješće, te ću s kolegom e, surađivati kako bismo dakle našli zajednički jezik oko mnogih tema. Javlja li se još netko za riječ? Ne, onda ću se eto i ja uključiti u ovu diskusiju, izraziti podršku i e, ja ću govoriti bugarski jer bilo bi čudno da moram govoriti s jednom e, ne kolegom iz Bugarske na engleskom jeziku. Dakle, e, želim izraziti podršku za e, stav gospodina Novakova. E, želim privući vašu pozornost na činjenicu da financijski instrumenti nisu ništa novo. Da e, su ih u prethodnom razdoblju već koristili <clears throat> države članice, dakle razdoblju od 2007. do 2013. godine. Izvješće revizorskog suda je dakle dobar temelj, ali financijska analiza pojedinih e, programa su na razini tih programa, imaju ograničene kapacitete što se tiče potencijala samih programa. Čini mi se da sada kada EFSI već e, postoje i kada se stvaraju novi financijski instrumenti, vjerujem dakle da možemo iznaći načina da upravljamo financijskim instrumentima te da možemo na jedan sveobuhvatni način sagledati moguću spregu između financijskih instrumenata i javnih ulaganja i onoga što dolazi iz privatnog sektora iz različitih banaka. To bi uvelike obogatilo prijedloge samog izvješća i predstavljalo dobar temelj za rasprave. Nakon 2020. godine pa kada ćemo uložiti napore i e, pokazati dakle e, i privući različite vrste izvora financiranja treba dakle privući i javna i privatna ulaganja vrlo ću pomno pročitati izvješće i dobro pratiti dakle ovo izvješće hvala budući da nemamo drugih e, javljanja za riječ. Daću riječ gospodinu Novakovu. Međutim, prije nego što njemu dam riječ, daću riječ eh, Tomasu Betunu koji je predstavnik Europske komisije. Hvala. Evo, prva reakcija koju imam eh, i komentare članova odbora koji o financijskim instrumentima i načinima na koji se oni primjenjuju su e, relevantni jer e, kao i za e, zajmove kad, naročito kada gledamo mogu li se na taj način otvarati radna mjesta ako se podupire neka malo ili srednje poduzeće s određenim brojem zaposlenika ne znam je li vrsta financiranja, dakle e, bespovratni zajam ili e, običan zajam, da li je to e, zapravo i nema neke razlike koristili se jednokratno ili više puta. Postoje, neki su govorili i o i o zajmovima i otplativim zajmovima tu. E, dakle, e, govorili smo također o ex ante uvjetovanosti i o nefinancijskim barijerama. E, da, to nije rješenje za sve. E, često smo čuli da kada se traže financijski instrumenti, da bi to bilo pravo rješenje za otvaranje radnih mjesta. Međutim, moramo također imati na umu da prije nego što novac dobro uložimo, da ga trebamo također ulagati u pravom kontekstu. Kada se izrađuju programi i e, sporazumi, partnerski sporazumi, onda bi tijela koja time upravljaju trebala razmotriti koji je najbolji e, izvor financiranja i e, dakle odlučiti se za najbolji instrument, izvor financiranja i onda ga konkretno primijeniti. Jasno je da financijski instrumenti nisu primjereni za financiranje svih vrsta projekata. E, tržište bi također trebalo e, tu sudjelovati, odnosno te instrumenti su tu da popune nedostatke na tržištu, trebaju biti dakle e, izvojeni za financijski održive projekte, prema tome treba ih se moći otplatiti i u svakom slučaju mi se nadamo da će nakon tih kriterija oni doći u prave ruke u 90% slučajeva radi se za, o malim i srednjim poduzećima. U uredbi se kaže treba postojati ex ante procjena koja će E, uočiti gdje se treba e, nešto napraviti tamo gdje postoji manjkovac na tržištu i onda kombinirati to sa zajmom. Već tu stoji da dakle može doći do ovakvog kombiniranja, a postoje odredbe gdje se zajmovi i financijski instrumenti mogu kombinirati za jednu ili dvije operacije i to je nešto što je posljedica e, koju, odnosno zaključak iz prethodnog programskog rastoblja. Isto tako na tu temu je komisija objavila i smjernice o tome kako se to, e, ta dve vrsta financiranja mogu kombinirati, na koji način dakle e, se može na ispravan način i najbolje kombinirati ta dva vrste izvora financiranja. Zajmovi su također potrebni za veliki dio kohezijskih e, politika. A danas e, e, moramo reći da je manje od 10% financiranja ono koje ide putem financijskih instrumenta. Dakle, to je manjina. mnogi od vas govorili su u Europskoj investicijskoj banci, ali ona zapravo predstavlja manjinu što se tiče količine onoga što ide eh, u EFSI. Većina dolazi iz drugih izvora financiranja koji mogu biti različiti. Iako Europska investicijska banka radi na razvijenju proizvoda i tehničke pomoći na licu mjesta, međutim regionalne banke i javna tijela također igraju značajnu ulogu. E, mi sada e, također e, stalno radimo na podvostručavanju iznosa međutim znamo da do promjene neće doći od danas na sutra to ima rezultate e, na način financiranja, ima rezultate za vrstu upravljanja, time za same krajne korisnike, e, jer godinama su dobivali zajmove, a e, zapravo i bespovratne zajmove, a sada su zapravo mala i srednja poduzeća zadovoljna da dobiju one e, zajmove koje će biti više prilagođene njihovom poslovanju. Moramo uzeti u obzir i same okvire e, i e, države i nacionalne agencije također E, putem financijskih e, instrumenata na određen način utječu na ova e, financiranja i to je sve nešto što je jako bitno u cijeloj ovoj tematici. Prilikom dakle revidiranja ove situacije mi smo se usmjerili na kombiniranje i imamo također e, potporu e, na primjer e, za energetsku učinkovitost gdje mi kombiniramo zajmove i bespovratne zajmove i to je zapravo klasičan primjer našeg grada. Hvala lijepa. Sad još gospodin Ovakov treba zaključiti. Hvala. E, ne sjećam se kada sam zadnji put čuo da kolege koji dolaze iz različitih e, klubova zastupnika, dakle iz različitih političkih perspektiva, kada su oni tako imali e, ista mišljenja na ovu, na neku temu. Ja ne želim da ovo postane još jedno izvješće koje će samo skupljati prašinu na nečijem radnom stolu. Ne, zaista želim da ovo omogući korisnicima da e, riješe praktične probleme te da e, to e, postane nešto što će otvoriti raspravu o boljem E, upravljanju financijskim instrumentima ili pak o tome kako se oni mogu kombinirati s drugim izvorima financiranjem i e, zato ću rado surađivati sa svim izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa. Mi očekujemo da ćemo nacrt izvješća dobiti recimo negdje tijekom listopada, a vjerojatno će se o njemu glasati u siječnju. Vidjet ćemo hoćemo li ispuniti te rokove. U svakom slučaju želimo puno uspjeha ovom izvješću. A sada ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Nakon javne rasprave održane na našem sastanku 15. lipnja mogli smo ukratko razmotriti rezultate E, između partnerskih e, e, partnerskih sporazuma i to sve u skladu s člankom 16. uredbe. U siječnju smo se dogovorili da ćemo napraviti izvješće o provedbi na tu temu i to nakon komunikacije komisije iz prosinca 2015. godine. Dakle, na osnovu te e, uredbe komisija e, će o tome govoriti na osnovu svake države članice. A danas će nam izvjestitelj kolega van Misterloj govoriti o e, svom radu na tu temu. Izvjestitelj nam je prošlog tjedna dao nacrt, odnosno osnove toga, a planira da nam ga u rujnu predstavi te da u studenom o tome razgovaramo. O, o, a sada, eto, gospodinu vam istravi, dajem riječ. Eto, na vrijeme, predvili smo početi na ovu temu u 10 sati, a, pa vam hvala što ste tako točno počeli. Mogu reći da je ovo jedinstveni trenutak, imamo zapravo novo razdoblje 2014. 2020. godine, po prvi puta možemo vidjeti što se zapravo događa i koji su rezultati ovih sporazuma sa državama članicama. Možemo također imati razmjenu e, mišljenja i informacija, vidjeti da li politike funkcioniraju, je li to zadovoljavajuće ili nije. Zbog toga ja ću predstaviti znači ovaj e, radni dokument, imamo znači ovdje analize, možemo raditi na izvješću i možete isto tako utjecati na određene točke koje trebaju biti razreš, razjašnjene. Imamo e, razne načine e, osmišljavanja politika, analizirana politika i trebamo možda također i postaviti određena pitanja komisiji. Prvo, moram reći da da imamo ne e, znači promjene bez presedana u e, uredbama i u regulaciji imamo znači europsko financiranje i e, odnose sa korisnicima u državama članicama znači to se imali smo velike promjene i uspjeli smo to ostvariti uspjeli smo osmisliti zbilja jedan e, način e, rada gdje je uvjetovanost bilja u srcu djelovanja i imamo zapravo jasnu ideju o tome kako osmisliti e, partnerstva u državama članicama. A imamo također i zapravo e, produbljeni e, pogled na rezultate vezano uz 11 e, tematskih koncentracija. Možemo reći da se tu zapravo dogodila i revolucija na početku ovog razdoblja. Dugo je trebalo da smo došli do toga i da postignemo rezultate. Po prvi puta imamo ovakvo izvješće što se tiče članka 16 e, stavka 3. Imamo znači način na koji e, zapravo imamo rezultate vezano uz to na koji način su e, novci potrošeni. Imamo znači kohezijske ciljeve što se tiče programa 2020. godine. Vidimo da tu ima zbilja vrlo važnih promjena, a sada trebamo vidjeti možemo li time upravljati na najbolji mogući način. Mnoge stvari ne funkcioniraju, slušate radio, televiziju, vidite u novinama da mnoge stvari ne funkcioniraju, ali u svakom slučaju imamo zapravo sad novi način vidi toga da možemo analizirati da li naša djelovanja zbilja polučuju rezultate ili ne. Evo, ja ću se sad usredotočiti na određene točke e, koje su vrlo jasno e, naznačeni u samom izvješću. Znači, na drugoj stranici ovog radnog e, dokumenta, mojeg radnog dokumenta, možete vidjeti da mnoge države članice koriste e, sredstva Europske unije u okviru europskih strukturnih fondova u kriznim situacijama. I intencija je zapravo da se podrže te e, države sa manjim BDP-om. Mogu reći da se radi zbilja o način na koji to funkcionira u nekim težim e, vremenima i kako ti instrumenti zapravo djeluju. Nakon e, Brexita i nakon e, što smo vidjeli da regije koje dobivaju najviše novaca od Europske unije, na primjer Wales, su zapravo se borili protiv Europske unije teško je zapravo to prihvatiti. Trebamo vidjeti zašto mi zapravo ne uspijemo uvjeriti ljude da naša politika polučuje uspjeh. A Imamo znači tu borbu i za gospodarski rad i za radna mjesta i ako ne uspijemo e, pokazati da e, krajnji korisnici u toj, toj bitci su jednostavno e, oni koji koriste sve to, onda nismo ništa uspjeli. E, ja, to je ono što želim reći u svom izvješću. Možete biti dobri i dobro funkcionirati, ali ako onda jednostavno se to na neki način e, ne, ne vidi da to dobro funkcionira, onda moramo u potpunosti e, E, promijeniti način djelovanja. Tematska koncentracija u svakom slučaju funkcionira, dobili smo podršku i od stručnjaka i od država članica koji su nam rekli da nama ciljana politika nam je pomogla da okupimo partnere koji i u gradovima, u regijama igraju glavnu ulogu u e, određenim sektorima i uspjeli smo ih okupiti. Evo, to je ono što smo zbilja željeli. Na primjer imamo infrastrukturu, tu smo iz kohezijskog e, fonda smo imali 10 e, milijardi i koje smo uložili i, i sad e, mi zapravo imamo te prioritete koji su osmišljeni u naših 10 ili 11 znači ciljeva. da ako kad, kad govorimo o 25%, mi smo uspjeli ostvariti rezultat od 28%, a imali smo cilj od 25%. Mi smo zapravo jednostavno postigli više. Radi se znači o tom tematskoj koncentraciji, a mi smo u tom smislu postigli čak i više. Ako imate znači ciljeva ERDF-a, e, istraživanje i... E, inovacija. Znači kad uzmemo te rezultate, onda možemo reći da zbilja imamo uravnotežene rezultate da smo postigli ono što smo željeli u okviru e, ovih tematskih koncentracija. Što se tiče uvjetovanosti, mi smo dobili znači e, to da, da zapravo procjenjujemo i određene stvari prije nego što zapravo damo sredstva. Ako znači politika za, na primjer, 2016. ne bude osmišljena, onda jednostavno novac neće doći. Mogu reći da to, e, znači postoje određene konsekvence i to je u svakom slučaju funkcioniralo. To smo čuli također i u saslušanju. Čuli smo da sve to e, pomaže korisnicima da se organiziraju i planiraju korak po korak. Ova knjižica pokazuje da to sve ide u tom pravcu. Imamo cijeli niz vrlo zanimljivih e, primjera. Ja se ponosim ovim rezultatima. Ja sam ponosan na to, mislim da smo uspjeli trebamo to pokazati i u okviru parlamenta i u okviru naših e, klubova. Znači imamo financijski instrument, o tome smo govorili, imamo znači e, odjeljak vezano uz financijske instrumente, simplifikacija. Pokazali smo da e, ako imate znači e, ex ante uvjetovanost, tematska koncentracija i tako dalje, onda to pokazuje da možda smo u tom smislu otišli malo predaleko. Ono zapravo što bi trebamo imati na umu da će o tim prvim promjenama se raspravljati u okviru zakonodavnog prijedloga u parlamentu. I mi smo išli, na primjer, u Hrvatsku, isto tako smo posjetili Baltičke zemlje u prošlosti, vidjeli smo da vlade rade na određenim e, tipovima programa, a nakon dvije godina e, svi su zapravo se preselili i da zapravo e, su počeli zarađivati novce na drugoj strani pa što je izuzetno važno da imamo zapravo tu suradnju na europskom teritoriju. Znači u okviru takozvane šeme European Territorial Cooperation. Kad govorimo o ovim načelima partnerstva, članak 5, odbor regija to analizirao i Imamo znači rezultate, deset država je uspjelo rezultate, e, ostvariti rezultate onako kako smo to e, osmislili. Imali smo znači e, partnere na, u okviru javnog sektora, obrazovanja, e, poslovnog života i tako dalje, a neke države u tom smislu nisu uspjela. Nisu uspjeli. A Možemo reći da ovdje postoji zapravo jedna jedna ključna stvar. Evo, to je ono što ja osjećam vezano uz to. A ja ću svoje izvješće predstaviti kao i što je to planirano u rujnu kako bismo onda mogli glasovati do kraja godine. Evo, to su one glavne stvari koje sam želio reći. E, tijekom e, znači, ove procedure e, podnošenja amandmana također ćete možda moći predstaviti neke ideje. Ja sam otvoren za diskusiju u svakom slučaju. Hvala. Sad ćemo početi diskusiju znači, sa povjerenicima u Sjeni. Izvolite. Hvala. Nicht unbedingt üblich zumindest. Željela bih početi sa dvije stvari, možda nešto što je neobičajno za naš odbor. Mi e, smo odlučili da osmislimo izvješće o ovoj procjeni, no možda je malo pre rano napraviti sad izvješće o provedbi u ovom trenutku, u ovoj etapi, a e, Isto tako, možda bismo trebali e, u okviru toga zahvaliti različitim e, stranama. Ali postavljamo si pitanje kako će sad biti, kako će biti osmišljen drugi programski e, razvoj, sljedeći programski razvoj, programsko razdoblje. Ono što bismo željeli napraviti da imamo pozitivne rezultate u tom smislu. Želim zahvaliti gospodinu Lambertu Van Nistelrooyu koji u svom radnom dokumentu govori o cijelom nizu stvari koje su zbilja važne za budućnost. To odgovara E, onome što je proizlašlo iz prethodnih izvješća, e, kohezijska politika treba biti vidljivija, isto tako treba biti bolje prihvaćena. A posebno u razdoblju u, u kojem e, živimo, znači u epohi u kojoj živimo, gdje pokazujemo za konkretne rezultate koje ta Europa postiže i pokazati ih građanima. Kad govorimo o tematskoj koncentraciji, možemo reći da to funkcionira. E, mogu reći da zapravo e, smo uspjeli zapravo postići konkretne rezultate. Ako želimo podržati inovacije, digitalnu, digitalni prijelaz, onda tematska koncentracija je ono što trebamo upotrijebiti. Lambert van Nistelrooy ima pravo kad kaže da se E, trebamo baviti simplifikacijom. Mi o tome govorimo u našem odboru, znači u tom smislu imali smo programe koji su bili osmišljeni, ali moramo također osmisliti i druge programe. Tijekom posljednjih pregovora što se tiče strukturnih fondova i kohezijskih fondova, E, to je igralo vrlo važnu ulogu, a imali smo također i važnost, istaknuli smo važnost tog načela partnerstva. E, svi dionici moraju odigrati svoju ulogu u tom smislu. Lambert je o tome govorio imamo e, više manje dobre reakcije. U nekim regija smo uspjeli znači e, pomiriti s jedne strane lokalnu razinu s druge strane dionike a u nekim regijama to nije bilo moguće kako onda potaknuti taj proces kako potaknuti također i ljude da e, provedu to načelo partnerstva u dijelo. Moramo si postaviti pitanje i moramo također pronaći rješenje i odgovor na to. Imamo također i druga pitanja oko kojih nisam dovoljno sigurna. Znači ova poveznica sa europskim semestrom. Ja ne, zapravo ne razumijem tu poveznicu. Kad govorimo o ulozi i evaluaciji financijskih e, instrumenata što se tiče rezervi za rezultate, e, ja sam zapravo vrlo skeptična vezano uz to kad govorimo o inovaciji, o pametnoj specijalizaciji. Nisam sigurna da to mora biti glavni e, element e, na koji će se osloniti kohezijska politika nakon 2020. godine. Možda u tom smislu bismo trebali osmisliti neke prijedloge. U svakom slučaju imamo određene aspekte koji mi se još ne čini dovoljno jasni u izvješću, no sigurna sam da je Lambert predstavio dobar e, radni dokument koji je dobra, e, dobar teljem za budućnost i sigurna sam da će naša suradnja biti ključna, kritična, ali plodna. Sada ECR. Gospodin Val Mertenburg. Ja ću govoriti na nizozemskom, jer teško govoriti na engleskom e, nizozemskom izvjestitelju. E, drago mi je da gospodin Van Listerloj i odbor su znači uzeli, e, preuzeli odgovornost da analiziraju znači ovu temu. Važna je znači ova, ovo pitanje članka 16.3, a radi se znači o optimalnim e, implementaciji europskih strukturnih i investicijskih fondova, a postavlja se pitanje o tome kako znači stvarati radna mjesta i gospodarski rast. Kad govorimo o korištenju članka 16, onda imamo zapravo kvantitativni pristup, imamo kvalitativnu analizu partnerskih e, sporazuma te partnera u e, e, procesu ove e, provedbe i implementacije. Ono što je važno je da zapravo uđemo e, dubinski u ovu temu, nekoliko komentara na ovaj dokument. Prije svega mislim da e, dobro gospodin Van Listeroj kaže da trebamo analizirati sadašnju kohezijsku politiku, da Znači, ono što je važno je da analiziramo da investicije ne idu nekim, e, na neka e, pogrešna područja. Imamo također e, znači važnost te komunikacije da pokažemo građanima što zapravo radimo. Ako njemačka kolegica ima pravo kad govorimo o e, europskim strukturnim e, fondovima, znači govori se zbilja o tome da moramo znati na koji način i da li smo pravilno e, uložili sredstva. Evo, Ovdje ono što radimo je da želimo imati učinkovitost i sredstva. I cijeli niz je e, osoba je govorio o tome da je vrlo dobro e, što imamo tu tematsku koncentraciju, da moramo se držati prioriteta, te također moramo osigurati i projekte koji imaju tu dodatnu vrijednost na europskom nivou. Prvo, e, E, važno je da govorimo o e, fleksibilnosti proračuna, no kad govorimo o ciljevima agente 2020. godine, onda se moramo zbilja pridržavati ovih e, tematskih ciljeva. Što se tiče ex ante uvjetovanosti, kako bismo imali dobre ciljeve, dobro i moramo se držati tog pristupa ex ante uvjetovanosti a e, što se tiče jedne četvrtine projekata oni nisu uključili tu e, ex ante uvjetovanost. Ono što je važno je da osiguramo prije svega e, prave investicije ulaganja koji će doći tamo gdje su potrebna. I moramo također biti sigurni da također imamo djelovanje koje će zapravo e, osigurati učinkovitost europskih strukturnih fondova. Kad govorimo o e, mobilnost, e, mislim da nećemo osmišljavati nove pokazatelje, moramo također govoriti o učinkovitosti politika možda bilo da, u ovom e, trenutku trebali bismo e, raditi na tome da se proračun e, poveća, ali ni u kojem slučaju nismo sigurni da ćemo se uspjeti uhvatiti u košta sa svim izazovima europskog kontinenta. Što se tiče suradnje ETC, to u svakom slučaju može jako unaprijediti sve ono što se događa na unutarnjem tržištu. Kad govorimo o socijalnim politikama i preporukama minimalne plaće, onda moramo imati na umu da e, vidimo da na po određenim područjima mjere e, i politike nisu dovele do potrebnih rezultata zato što zapravo doprinosi nisu bili dovoljni. Moramo u svakom slučaju eh, imati situaciju ako se eh, poboljšati situaciju ako se znači i ovaj temelj i odgovornosti eh, prihve na nivou država članica. U svakom slučaju se veselim radu sa gospodinom Van Nister i isto tako drugim drugim izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjenu. A sada gospođa Mišel, izvolite. Za početak željela bih e, zahvaliti izvjestitelju koji je pokazao na koji način se želi pozabaviti ovim e, predmetom. Imamo znači ovaj e, srednjoročnu procjenu, procjenu na srednji rok, no isto tako imamo i analizu sljedećeg programskog razdoblja. A imamo također i ciljeve što se tiče simplifikacije procedura, postupaka ili smanjenja e, znači ovog obujma zakašnjelih plaćanja. Željela bih reći nekoliko stvari koje će vam ocrtati našu ideju vezano uz ovaj predmet. Radi se prije svega o novim tehnologijama, znanstvenim istraživanjima i inovaciji. Što se tiče prijelaz na digitalni sustav, znači digitalne tehnologije, ja sam dio odbora za kulturu i to je nešto što mi je izuzetno važno. No, reći da se moramo isključivo usredotočiti na to područje, na taj sektor, to ipak kod mene izaziva određene sumnje. U budućnosti ako budemo podržavali samo pametne gradove, što će se onda događati sa malim gradovima, sa malim regijama? Ne znam da li ta koncentracija na to je zapravo jako dobra. A što se tiče financijskih instrumenata, tu također imam malo drugačije mišljenje u odnosu na vaše. Mislim da postoji veliki rizik da e, zapravo potpore zamjenjujemo e, određenim jamstvima i mislim da to zapravo ne može na isti način svugdje funkcionirati. Kad e, imamo znači mala i srednja poduzeća, onda također bismo mogli imati mogućnost koristiti i druge instrumente. Treće, e, imamo znači vezu između kohezijske politike i europskog semestra. Mi se također kao i gospođa Westphal s vama zapravo u tom smislu ne slažemo. Znači, podvrgnuti tu akciju e, ekonomskom upravljanju ne čini nam se da je to ni učinkovito, ni isto tako e, poželjno. Evo, to je ono što bismo u svakom slučaju trebali također dobiti kao mišljenje u okviru odbora za financijska e, pitanja. Hvala lijepa. Želim se ispričati u me Bonisa Hropea koji je izvjestitelj u Sjeni. Zahvaljujem gospodinu Nisoroju na pripremljenom dokumentu i na pregledu pristupa. Zaista obuhvaća veliki raspon tema kojima se trebamo baviti ja zaista mislim da mi kao Europski parlament ne bismo trebali samo obuhvaćati teme koje se spominju u komunikaciji komisije, već bi rasprava trebala biti mnogo obuhvatnija, uključivati horizontalna načela i teme od općeg interesa. Zatim načelo partnerstva koje je uistinu ključno pitanje kada se radi o kohezijskoj politici. Tu se u potpunosti slažem s gospođom Westphal koja kaže da e, uključenost lokalnih dionika i lokalnih i regionalnih vlasti kao i civilnog društva e, koje se često zaboravlja predstavlja važnu točku. E, zna se spomenuti nevladine udruge, ali civilno društvo kao cjelina često izostaje. Zahvaljujući tome može se povećati vidljivost dodane vrijednosti, europske dodane vrijednosti kohezijskoj politici. Ja se u potpunosti slažem sa svima vama da moramo ostvariti napredak kada se radi o povećanju vidljivosti dobrih projekata koji se financiraju iz strukturnih fondova i kohezijske politike. Naime, imamo prilike vidjeti da je u nekim regijama kohezijska politika bila jedini oblik javne investicije tijekom krize, a ipak nema odgovarajuću reputaciju. Dakle, trebamo učiniti mnogo više kako bismo povećali njezinu vidljivost. Želim se samo kratko osvrnuti na izdatke vezane za klimatske promjene, budući da se radi o temi na kojoj moramo dalje napredovati. Željela bih spomenuti analizu Bankwatcha koji je nedavno zaključio da horizontalna integracija zaštite klime u planove i programe formalno postoji a i trebala bi se provoditi, ali kao što svi znamo u praksi je dramatično nedostaje. Uključivanje klimatskih politika u sve politike s našeg gledišta još uvijek je vrlo površno i rascjepkano, treba ga osnažiti i treba mu dati mnogo više na važnosti nego što je to slučaj sada. Pa bismo se željeli usredotočiti na to. Također, u komunikaciji Europske komisije spominje se da priznaje nedovoljan napredak u smislu smanjivanja siromašnja i otvaranja radnih mjesta vidimo da zaista aktivnosti koje su poduzete nemaju stvarni učinak na svakodnevni život građana. U potpunosti se slažem s onime što rekao gospodin Van Nistelrooy kao i ostali vezano uz ciljani pristup te tematsku koncentraciju. Također, kao i gospođa Westfall, moram se kritički osvrnuti na pametnu specijalizaciju. Mislim da E, trebamo i održivost uključiti kao jedan od temelja, ne samo pametnu specijalizaciju, a isto tako vrlo kritički osvrt vezano uz e, ulogu europskog semestra i ekonomsko upravljanja, to su spomenule i gospodin, e, gospodin Meki i gospođa Westfall. Hvala vam lijepo, gospodine Vanislavo, veselimo se suradnji na ovoj temi. Hvala, gospođa Damato, izvolite. Hvala. Zahvaljujem se kolege na dokumentu koji nam je već prošlog tjedna e, podastro taj dokument, pa e, zahvaljujući tome možemo na vrlo praktičan način voditi diskusiju i zaista bi bilo jako dobro kada bi i drugi kolege tako postupili, onda bismo puno konkretnije i bolje mogli raditi. E, ovo izvješće o provedbi je e, nešto i što osvrćujemo se dakle i na komunikaciju komisije. Dakle, osvrće se kao što sam naslov kaže da to je nešto što dobivamo dakle podatke za svaku državu članicu. E, mi naravno očekujemo ipak dobiti sam nacrt ovog izvještaja i nakon toga ćemo dati i naše priloge. Evo, želim odmah naglasiti gdje e, smo našli zajednički jezik, a gdje nismo. U svakom slučaju, ova izvješće o provedbi je mogućnost da na holistički, pristup, e, holistički način analiziramo kohezijsku politiku. Evo, uvodno možemo reći da se daje velika važnost pojednostavnjivanju i e, skupina na visokoj razini o pojednostavljivanju je zapravo i osnovana. A također trebamo vidjeti i kako se koriste neke već pojedine pojednostavljene e, mjere, na primjer ona vezana za troškove. Ovo se primjenjuje na e, neke fondove, a na druge pak ne. I zato i mi smatramo da bi bilo dobro da se izuzmu državne potpore u tematskom bloku 1 o istraživanju i razvoju. I to se moglo vidjeti i o našem prijedlogu rezolucije o sprege između obzora 2020. i normativnog okvira koji će biti manje kompleksan. E, e, tu vrijede također i sve ono što sam rekla vezano za izvješće kolege Novakova o financijskim instrumentima. I moramo napraviti vezu koja postoji u članku 23. između europskog semestra i e, ovih i ovih aspekata, dakle i e, o načelima e, kohezijske politike i teritorijalne politike. Moramo vidjeti kako se slijedilo neke od tih politika i dakle na koji način je to načinjeno. Ono što nam se zaista čini jako bitnim su podaci koje je komisija dobila o načinu na koji su države članice i regije slijedile partner načela partnerstva i da znamo e, tko nije poštivao to načelo. Jer e, ovo je instrument koji može naravno biti e, poboljšan još uvijek ostaje, ostaje glavni glavni na potpora europskih politika i financiranja. Moramo dati dakle preciznije mjere i e, moramo vidjeti e, što će se raditi u budućnosti nakon 2020. godine. Hvala. Sada nastavlja gospodin Hedman. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ne bih želio ponavljati već ono što su rekli govornici prije mene. Mnogo je toga već rečeno. Stoga ću se ja usredotočiti na dva važna aspekta. Općenito gledano, mislim da e, se kad govorimo o maksimalizaciji ne radi samo o postizanju ciljeva ili e, potrošnji više od 600 milijardi vrijednosti e, fondova. Ne radi se samo o zbrajanju, ne radi se samo o promicanju ulaganja, rasta i otvaranju radnih mjesta u Europskoj uniji. Radi se i o drugim stvarima. Tu bih e, želio zapravo nastaviti temu koju je započeo gospodin Istoroj. Mislim da postoji vrlo snažan argument za održavanje kohezijske politike na istoj razini u budućnosti, ali istovremeno promicanje njezinoga uspjeha. To promicanje uspjeha kohezijske politike jest od ključne važnosti. Ljudi jednostavno ne vide. Oni ne vide prednosti kohezijske politike. Ne vide koje koristi ona sa sobom nosi. Ljudi jednostavno ne vide koji je doprinos strukturnih fondova. Ne razumiju koja je njihova uloga i koliko je velika uloga koju imaju u državama članicama. Govorili ste o Velsu, a ja bih želio reći nešto o Poljskoj. Ljudi jednostavno nisu svjesni činjenice da mi koristimo u velikoj mjeri sredstva e, te vrste. A kad kažete ljudima pogledajte ovo ulaganje, pogledajte ono ulaganje, pogledajte što je napravljeno, sve je to napravljeno zahvaljujući europskim fondovima, ljudi kažu pa da, dobro, a onda nastave dalje po svom, kao i obično. Ne očekujemo mi da oni sad skaču od veselja, ali očekujemo da jednostavno shvate, da shvate da je to napravljeno zahvaljujući europskom novcu. Dakle, ako želimo maksimalizirati e, učinke kohezijske politike i doprinos te politike, onda zaista moramo staviti naglasak na promicanje dobre prakse, moramo se hvaliti tom politikom. Drugo pitanje koje želim spomenuti je da se moramo usredotočiti na određene prepreke do kojih dolazi prilikom provedbe programa u razdoblju od 2014. do 2020. na razini Europske komisije, ali isto tako na razini različitih država članica te regija. S mojeg gledišta, samo usredotočavanje na prepreke i prepoznavanje tih prepreka jest važno, ali ono što je još važnije jest pronaći neka rješenja kako te prepreke prevladati. Što učiniti, kako ih se riješiti. I ono što je još važnije jest vrlo brza provedba tih novo izrađenih rješenja, jer možemo e, prepoznati probleme, i meni se čini, rekao bih da smo jako dobri, mi smo uistinu pravi majstori za prepoznavanje problema. Upravo kao što je Portugal eh, osvojio europsko prvenstvo u nogometu, tako smo mi osvojili prvenstvo u prepoznavanju prepreka. Ali kada eh, treba provoditi rješenja, a na to se sve svodi, tu nam baš i ne ide tako dobro. Što više ide nam mnogo lošije. Ja mislim da tu ima dosta manevarskog prostora i prostora za poboljšanje. Da, možda zapravo nismo e, mi šampioni, ali e, Portugalci jesu prvaci, moramo to reći. Gospođa Tomašić, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Pojednostavljenje i rezultati su ključne stvari za razdoblje od 2014. do 2020. ali isto tako i za budućnost. Kada govorimo o pojednostavljivanju, načelna je percepcija da proporcionalnost i stvarno pojednostavljivanje još uvijek nisu ni izdaleka postignuti. A to je nešto što zaista stvara opterećenje za sljedeće programsko razdoblje. E, pojednostavljenje u razdoblju nakon 2020. godine mora se usredotočiti na upravljačka tijela i posrednike. Ključno je pitanje prebaciti naglasak s regulatornog okvira i uloge komisije e, sa kontrole na potporu. Druga stvar, treba omogućiti veću razinu fleksibilnosti i manje preskriptivnosti u pojedinostima te povećati e, prostor, manevarski prostor za lokalne regionalne vlasti i na taj način će se zapravo izbjeći retroaktivne odluke vezano uz pitanje odgovornosti prilikom provedbe revizije. I vrlo kratko vezano uz rezultate i ex ante. Kada govorimo o rezultatima, e, usmjerenost na rezultate je zaista nešto što je poboljšalo polazišni aspekt programa, ali vrlo je teško e, u ući u tu e, novu programsku logiku e, provedbenim tijelima je to teško kao i budućim e, podnositeljima zahtjeva. Naime, rigidnost pristupa Europske komisije pokušana je, pokušali smo riješiti i treba dati vremena da se glavne reforme koje su uvedene 2013. godine u istinu provedu i žažive na praksi, u praksi. Kada se radi o ex ante analizi, imali smo prilike vidjeti da se e, to ne smatra uvijek korisnim. Upravo zato Pitanje koje treba postaviti jest kako osigurati višu razinu fleksibilnosti za politiku kako bi ona bila reaktivna na nove izazove. na nacionalnoj i regionalnoj razini gdje srednjoročna revizija ima visoki potencijal može se djelovati, ali samo ako je to opcija, a ne obvezna aktivnost. Hvala. Gospođa Žufrida, izvolite. Hvala. Zahvaljujem kolegi na radnom dokumentu u kojem se analiziraju glavne točke kohezijske politike i novih izazova koje leže pred njom, a i pred nama. Danas je vrlo važno da zaista procijenimo sve u globalu, zato što treba unijeti ispravke kako bismo izbjegli različite distorzije i iznad svega da dođe do razočaranja koja samo sve više i više rastu. Slažem se s kolegom da je važna tematska koncentracija što se tiče učinkovitosti naročito. Međutim, ja temeljim svoje mišljenje na činjenici da je potrebno da države članice imaju e, mogućnost da biraju gdje žele usmjeriti sredstva i to na osnovu načela subsidijarnosti gdje bi države e, i e, regije bile one koje najbolje poznaju ono što im treba i zato bi trebali imati veće slobode. Osim toga, postoje specifičnosti koje se odnose na određene regije i koje stoje u ugovorima. Treba se dakle uzeti i u Europi u obzir to vezano za programiranje. Naime, i kolega govori o e, tome i ključna mu je tema e, potreba da se specifične potrebe regije uzmu u obzir. E, podsjećam vas da je upravo ovih posljednjih godinu dana da e, smo na ovom odboru jako puno govorili o specifičnostima pojedinih područja, otočnih i e, brdsko-planinskih područja. Prema tome, nužno je uočiti da postoju razlike među regijama te je vrlo važno e, da se e, nedavne odluke Europskog parlamenta primjene u praksi. Postoji još i e, tema kašnjenja i kolegica koja je govorila prije mene je govorila o kašnjenjima regionalnih i nacionalnih planova. S njima se dakle počelo prekasno i zato E, je šteta da se time više ne bavi i to je sve skupa velika šteta. U načelu e, nam izvjestitelj kaže da bi se mogao složiti s tim da svote e, koje se ne iskoriste ne treba ostati u rukama država članica, već u proračunu Europske unije. Trebalo bi dakle ex ante definirati kamo će ići te svote. Ja zaista mislim da se unaprijed trebaju odrediti pravila o tome kako bi se ta sredstva trebala ponovno iskoristiti, e, kako bi se ispjeklo da te svote završe u drugim proračunskim glavama. Trebalo bi se zaista osigurati da te e, svote ostanu i dalje u kohezijskim politikama. I e, za kraj što se tiče same komunikacije, mislim da se radi o nečemu što je i jako važno i što ne smijemo zanemariti, jer mislim da zapravo se uopće ne shvaća u kojoj mjeri kohezijska politika važna i zato se treba jako puno komunicirati. Treba se objaviti koji su to dobri primjeri i gdje ima uspjeha kohezijske politike u Europi. I isto tako reći kako bi izgledala Europa, države članice i regije koje nisu u povlaštenom položaju da nema kohezijske politike. Dakle, u ovoj situaciji kada vlada veliki pesimizam i e, kada e, je zaista atmosfera takva koja ide suprotno od integracije e, Europske unije i država članica, dakle moramo naglašavati upravo ove aspekte jer je kohezijska politika jedna od stubova Europske unije. I Europska unija zasniva velik dio svog proračuna upravo na tim politikama, pa je zato i potrebno da se o tome govori i e, da su uspjesi tu zahvaljujući i tim fondovima. Hvala. li se još netko javiti za riječ? Ako ne, dozvolite da onda ja također kažem nekoliko riječi vezano uz ovo izvješće. Hvala vam gospodine Van Listeroj na pripremljenom radnom dokumentu koji ste nam predstavili. Hvala vam lijepa na e, većini stajališta u tom dokumentu s kojima se u potpunosti slažem. Slažem se sa izvjestiteljem u sjeni iz e, kluba zastupnika ALDA, ali želim istaknuti još nekoliko stvari koje su moje osobno mišljenje. Kao prvo, u potpunosti se slažem s time da moramo započeti s komunikacijom i vidljivošću tim pitanjima. Moramo staviti naglasak na taj problem zato što se radi o pitanju preživljavanja kohezijske politike kao prvo, a kao drugo radi se o pitanju koje predstavlja slanje dobre političke poruke našim građanima. Željela bih također istaknuti jedan drugi pristup vezan uz vidljivost kohezijske politike. Kohezijska politika je važna za veliki broj država članica i za većinu regija u Europi. Međutim, investicije kroz kohezijsku politiku u nekim od regija nisu važne samo za tu konkretnu regiju ili zemlju, važne su za gospodarstvo cijele Europe. Daću vam jedan primjer. Kada kažemo da se ulaže u Bugarskoj primjerice u obradu otpadnih voda, to je definitivno prednost za Bugarsku, ali tehnologija Oprema dolazi iz Njemačke, iz Nizozemske, iz drugih država članica. I to je jedan od pristupa koji mi jednostavno nikad ne podijelimo s europskim građanima. Obično govorimo o razini apsorpcije novčanih sredstava u nekim državama članicama, ali ne razmjenjujemo ove informacije sa europskim građanima koje zapravo pokazuju da razina apsorpcije u jednoj državi članici zapravo znači e, posao za određene poduzetnike u drugim državama članicama, da znači posao za sve građane Europske unije. Dakle, dobitak za jednu regiju je dobitak za cijelu Europsku uniju to je jedan od e, projekata koje želim istaknuti. Drugo pitanje na koje se želim osvrnuti, naglašavam ponovno se radi o mojem osobnom mišljenju, je sljedeće. Mislim da možemo nastaviti s europskim semestrom i preporukama po zemljama. Naime, ne radi se samo o zahtjevima koji se predstavljaju pred države članice, što je nešto što je odvojeno od kohezijske politike. Postoji instrumenti kohezijske politike kako bismo uspjeli u ispunjavanju nekih od tih e, zahtjeva u sklopu preporuka po zemljama i europskoga semestra. Postoje strukturni fondovi i kohezijska politika kao cjelina koji mogu dati potporu provođenju reformi, koje mogu dati potporu provedbi reformi u različitim državama članicama, a to nije cilj koji se može postići samo na razini određene regije, već je to cilj koji se treba moći postići na razini države članice. Dakle, poveznica između komunikacije i vidljivosti te ciljeva europskog semestra mogla bi se iskoristiti u budućnosti kako bismo pokazali kako bismo predstavili u kojoj je mjeri važna kohezijska politika, ne samo za ulaganja, već isto tako i za razvoj i provođenje reformi u državama članicama. To su dvije točke koje sam željela istaknuti i time bih zaključila svoje izlaganje. Ako nemamo e, daljnjih javljanja za riječ, dajem riječ e, predstavniku Europske komisije, gospodin Žilan Jesam li dovoljno dobro izgovorila vaše prezime, nadam se? Jeste. Hvala vam. Hvala lijepa i hvala vam na tome što ste me omogućili da sudjelujem u vašem sastanku. Zahvaljujem se gospodinu Van Mistelrojtu na ovome što je e, do sada napravio. Iskreno govoreći, nemam što puno dodati. E, gotovo sam e, ponekad mislio da slušam vlastitog povjerenika, toliko su ono što, je ono što on kaže u skladu s onim što govori naš povjerenik. E, ipak par riječi o onome što stoji u tom dokumentu i što su rekli neki od kolega. Počet ću možda od ovog aspekta komunikacije zaista mislimo, e, kao i gospodin Van Mistelor i mnogi drugi zastupnici, da moramo tu više naučiti i izvući mnoge lekcije. Gospodin Van Mistelroj je dao primjer Velsa. S obzirom e, na to da sam ja dolazim iz Škotske, mogu dati evo primjer koji je sasvim suprotan. E, neki dijelovi Škotske zaista dobivaju jako, jako puno sredstava iz Europske unije i glasali su masovno da ostanu u Europskoj uniji. Nadalje, o e, tome e, trebamo u različitim državama i regijama govoriti o tim dobrim primjerima i reći gdje konkretne primjere gdje je to došlo, ali slažem se e, s predsjedateljicom da e, kohezijska politika je nešto što ide i dalje od samih ulaganja i morali bismo i to proučiti. Po pitanju partnerstva o kojima ste e, jutros više puta govorili, to je jedan od e, ključnih dijelova kohezijske politike. Kohezijska politika ne može bez partnerstva i zaista je bitno da se lokalni partneri i građansko društvo u to uključe. Imamo pojedinih manjih primjera o tome e, kako se loše primijenilo načelo partnerstva, naročito u pripremnoj fazi. E, međutim, nismo više e, vidjeli puno pojedinosti o tome. To je zapravo sporadično. E, i teško mjerljivo. Uvijek se može govoriti da se treba više raditi na partnerstvu. Međutim, u kolikoj mjeri se radi o činjenici da države članice namjerno blokiraju samo partnerstvo, a ukoliko se mjeri samo radi o percepciji pojedinih partnera. Za sada tu nemamo nikakvih e, opipljivih dokaza ako govorite s predstavnicima država članica i programskih tijela, oni se e, zalažu za partnerstvo koliko i parlament i komisija. Komisija je organizirala i strukturni e, dijalog sa partnerima i mislim da tu nismo vidjeli nikakve poteškoće, a to organiziramo redovno. Prema tome, ako imate neke konkretne dokaze o tome, bilo bi nam drago e, da e, za njih saznamo. I za kraj dopustite mi da se osvrnem e, na točku o kašnjenjima s provedbom. Čuli smo argumente, možda ne toliko danas, ali općenito smo čuli da su neki zahtjevi uredbe previše zahtjevni te da se zbog njih odgodio početak programskog razdoblja. Mislim da se mi kao komisija s time ne možemo složiti. Gospodin Van Mistelroj se također na to osvrće u radnom dokumentu, ali e, radi se o tome da treba odlučiti koji su stvarno polazišta kako bi se kasnije moglo dobro financirati. Ako se zato uzme malo previše vremena u početku, to je ipak nešto što će biti na korist dobre provedbe samih programa kasnije. Isto tako, dio tih e, kašnjenja E, vidimo da nije nešto što se odvija na homogeni način, da do njih dolazi u, na isti način i u istoj mjeri u svim državama članicama, onda bi se zaista moglo reći da su zahtjevi e, pretjerani. Ali tomu nije tako i vidimo da neke države e, vrlo dobro napreduju, ne nužno one koji imaju najmanji proračun. Poljska je primjerice zaista jako dobro napredovala s provedbom, e, bila na natječajima za velike projekte i tako dalje. Dakle, a ponekad je jednostavno to početno kašnjenje samo nešto što kasnije omogućuje dobru provedbu. Mi u komisiji radimo sa svim državama članicama i to dobro i dajemo im pomoć u ovoj fazi, ali zaista stalno naglašavamo da je nužno da države članice e, zaista omoguće e, da se sve napravi kako bi se projekti što prije počeli odvijati i provoditi. Hvala zaključno ponovno gospodin Van Mistelroj. E, hvala svima na sugestijama i na kritikama i određenim izjavama. Započet ću od odgovora Europske komisije. Kako sam ja to shvatio, u tim prvim godinama investirali smo u novi način rada i stvorili neka polazišta. Moramo reći također da ako u ovoj fazi učenja e, nismo nešto stekli za budućnost, da, dakle, potrošili smo pusto vremena u to, a onda E, nije uslijedila brza provedba. Dakle, ako e, nismo to uspostavili, onda je to e, nešto što je stvarno veliki neuspjeh. Ali, kao što sam rekao u mom izvješću, to je vrijeme bilo potrebno za to da krenemo u nešto, ali nakon toga očekujemo da će to poslije dati dobre rezultate. Ne moramo svaki puta imati dvije godine u, u prvoj fazi programa, jer bude li tomu tako, zaista će to biti veliki neuspjeh. Što se tiče e, ovih informacija koje smo dobili, u redu, ali što ćemo izvući kao pouku? Možemo li sada ubrzati? Možda nakon 2020. godine više to dugo vrijeme u početku neće biti potrebno jer a, budemo li ponovno počeli ove tematske koncentracije i e, dugo je vrijeme priprema, osobno mislim neće biti potrebne u sljedećem programskom razdoblju. Gospođa Vesvali mislim ispravno rekla da je možda sada prerano. E, jest, možda sad je prerano, ali a, može isto tako biti i prekasno. Kako će se situacije mjeriti? 2017. E, godine ćemo dobiti čitav niz izvješća u parlamentu. Jednostavno moramo vjerovati u ono za što smo se odlučili tematsku koncentraciju, ex ante uvjetnovanost i tako dalje. Ne budemo li u to vjerovati, onda ćemo vidjeti kakva je situacija. Ono što smo mi uspostavili jest da smo uspostavili sam sustav, a rezultate ćemo vidjeti kasnije 2017. ili 2018. To je točno, ali moramo se, e, ćemo to kasnije vidjeti kada e, budemo e, preispitivali sve to na pola puta u programskom razdoblju. I još sasvim politički aspekt kojim sam se bavio e, u preporokama po zemljama i u izvješćima. Dakle, postoje specifični odnosi oko 70-75% e, za svake zemlje, da je to vezano za naše politike to nije nešto što je tek tako došlo iz naših politika i zato to moramo formulirati na način na koji mi to želimo. Ne smijemo takve stvari blokirati i ne smijemo tu kasniti. Potrebno je dakle uspostaviti i određene ravnoteže. A što se tiče načela partnerstva, komisija kaže da ne e, prima e, žalbe, ali i u izvješću se naglašavaju neke bolne točke. E, parlament je za vrijeme pregovora izrazio izradio kodeks ponašanja jer smo htjeli da svi partneri, vladini i nevladini, od početka u svemu sudjeluju i da shvate da oni svi u tome sudjeluju, da svi oni na tome rade, da se tako osjećaju. I to je vrlo važno i sa onime kako predstaviti rezultate. Jer ako ljudi kažu pa dobro neka oni rade na tome, ali ne osjećaju da su oni e, za to vezani, onda jednostavno nikako neće shvatiti da je to vezano za Europu. I zaista postoji razlika u različitim dijelovima Europe, u različitim državama članicama i zaista moramo duboko proučiti situaciju primjera Škotske. I ja sam bio tamo na godišnjem odmoru i vidio da su u da su škotskoj ljudi vrlo veliki entuzijasti po pitanju Europske unije i oni su svjesni činjenice da nikada ne bi tako napredovali da se u svemu odlučivalo u Londonu. I mi smo tu napravili zaista dobre tematske koncentracije, primjerice energetsku tranziciju i tako dalje. Ljudi znaju što je tamo Europa napravila. U Velsu je situacija vjerojatno drugačija, ali to moramo bolje analizirati. I onda se možemo pozabaviti pitanjem kako stimulirati bolju komunikaciju. Još jedna posljednja primjedba. A to je da sam nešto rekao o ovim kačenjima, o bitnim izmjenama. Druga stvar je ono što je zaostalo. Rekli smo da ćemo se pokušati vratiti na nešto što će biti prihvatljivi za ostaci od 2 do 6 milijarde. E, do toga je došlo jer smo prekasno počeli. A ovaj za e, zaostatak, to kašnjenje e, i zašto smo tako kasno počeli plaćati. Dakle, moramo tu e, stvari jasno postaviti i tu su stvari prezvidljive. Mi smo se također a, i e, zato opredijelili prema članku 60. Dakle, da, vlak dolazi, a gdje su tu plaćanja? Dakle, e, sve stvari su i na izvješću što je usvojeno prošlog tjedna na plenarnoj sjednici ne možemo samo upozoravati, mi moramo jasno reći da će do toga doći. A, hvala je. rado ću surađivati baš sa svima vama i to u rujnu i želim vam svima ugodan ljetni odmor. Hvala gospodine Van Mistelroj. Očekujemo dakle vaše izvješće u rujnu kada ćemo nastaviti s ovim raspravama. Pričat ćemo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja s gospodinom Walterom Nefarom koji je na čelu e, glavne e, uprave regio. Nadam se da je on došao već na sastanak, je li on tu? Ne, nije. Aha, trebao bi biti na sastanku. jesmo li možda primijenili e, nešto vezano s našim dnevnim redom? Ne, nismo. Apsolutno e, smo na vrijeme. Eto, očekujemo ga, pa saznite, molim vas, kamo je otišao. Okay, here we are. It never happens, Mr. De Evo, vi nikada ne kasnite na gospodin na naše sastanke. Evo vidim da ste i danas e, došli e, na vrijeme. Danas e, je dakle s nama i e, glavni ravnatelj za regionalne i urbane politike i e, govorit ćemo dakle e, o ovome na našem sastanku, a gospodin Defaru, ovo je zapravo posljednji sastanak s nama jer odlazi s ove dužnosti na koj, koju je obnašao 2012. godine, vi to točno, da. Dakle, danas će gospodin Defar govoriti o nekim od ključnih aspekata našeg odbora, primjerice veze između kohezijske politike, e, ekonomskog upravljanja i kohezijske politike nakon 2020. godine. S obzirom na e, sam postupak razrešnice, e, zanimat će nas izvješće vaše glavne uprave o situaciji e, u 2015. godine, zatim ostvarivanja ciljeva za 2020. godinu kao i e, prvi, provedba ESI-a. Gospodin Defar je pripremio posebno izlaganje koje ćemo sada saslušati, a nakon toga će riječ imati kolege zastupnici za pitanja. Hvala. Uvijek je e, znači, zadovoljstvo biti s vama ovdje u ovom e, odboru. Prvo ću govoriti ovdje o izvršenju za 2015. godini i to će biti znači predmet e, cijelog, cijele te procedure razrešnice Komisija je prošli tjedan pokrenula tu proceduru usvajanjem e, godišnjeg izvješća o učinkovitosti i rezultatima. Mi e, svi imamo na umu kad govorimo o strukturnim e, fondovima novo razdoblje, no ova različnica se tiče prošlog perioda, jer kad govorimo znači o plaćanjima, imamo znači neka plaćanja za sljedeću razdoblje, ali to su zapravo predujmovi. A ono što je najvažnije zapravo su plaćanja za prošlo razdoblje, a u prošlom eh, razdoblju smo imali zapravo vrlo dobar eh, sustav eh, i čvrst sustav kontrole. Vidite ovdje različit te razine našeg sustava koji osigurava to da su naše transakcije e, legalne i ispravne. Znači imamo znači s ovim e, nadležnim tijelima na, e, za upravljanje na terenu, to provjeravamo kako bi sve na najbolji način funkcioniralo. Znači to imamo znači provjere prije nego što se plaćanja pošalje na naplatu u komisiju, a nakon toga imamo i reviziju a najglavnija zadaća e, revizije se provodi e, od strane tijela za reviziju na samom terenu. Oni obavljaju glavni posao, a mi kao komisija, mi od, ovisimo o njihovom radu i s vremena na vrijeme provjeravamo njihov rad. Imamo znači izvješća aktivnosti i pokazuju da više od 90% smo, možemo, biti, e, možemo se pouzdati u njihov rad. Kad mi imamo od otprilike mi 90 e, e, znači revizija godišnje a ono što, što je bio zapravo zadaća od strane revizije e, od znači sa strane komisije što se tiče revizije mi smo provjeravali prije svega tijela za reviziju na terenu ali i neke druge znači operacije imamo različite programe koje su Znači, Znači ovdje gov, imamo e, različite pričeve, e, vrste, znači e, djelomične ili cjelokupne, znači cjelokupno znači samo cijeli program, a djelomične pričeve znači imamo samo određene, određene mjere. Imamo također i pričuve gdje imamo znači određene probleme, probleme u programu, ali cijeli proračun EU-a nije doveden u pitanje zato što mi nismo izvršili plaćanje. Znači imamo znači određene prekide na e, samom terenu, znači imamo 67 pričuva i ovdje vidite znači distribuciju e, prema zemljama. Možete postavljate pitanje što se promijenilo u odnosu na prošlu godinu Imate znači ovdje e, sam slajd, znači imamo što se tiče programa još uvijek 322 e, programa. Broj znači pričuva se smanjio, imali smo 77, sada 67, isto tako vidite da je e, plaćanje još uvijek substancijalno, znači 41 milijun u, u odnosu na 34 kako bismo zaštitili proračun, imamo e, znači prekinuta plaćanja otprilike isti broj kao u prošlosti 117 u prethodnom razdoblju, a kad govorimo o zemljama gdje imamo najviše problema Radi se otprilike o istim zemljama kao i prošle godine, Španjolska, Mađarska, Slovačka i Češka republika. E, E, što se tiče svota koje smo, za koje smo prekinuli plaćanja, radi se dosta o velikoj svoti, 9 milijardi, no dobra vijest je da svota, svote e, za prekinuta plaćanja na kraju godine se smanjuje, znači radi se o 1,7 milijardi. Vidimo da se sustav u naprijedio i da imamo sve manje razloga za prekidanje praćanja. Što je onda sada ovdje stopa e, pogreške? To se zove zapravo e, estimated risk range, znači procijenjena e, stopa rizika, otprilike od 3 do 5 e, posto, kao i za prošlu godinu. Možemo reći da unatrag deset godina se ta stopa smanjuje, ali još uvijek je dosta velika i e, znači veća je od znači ovog praga od 2%. Još uvijek moramo e, dosta toga obaviti, ali što se tiče ove stope ipak imamo bolje rezultate. Ono što je ta kočer, e, znači ovo CER, znači kumulativni rizik, rezidualni rizik. Kad govorimo o tome, i tu je dobra vijest, još uvijek imamo znači, ispravne korekcije koje su napravljene. Imamo znači, mogućnost na, što se tiče samog e, zatvaranja perioda, imamo znači, mogućnost e, određenih korekcija. Kad imate znači, period, ako uzmete u obzir sve korekcije koje su napravljene na EU razini, isto tako na nacionalnoj razini, ako e, znači izračunate znači ovaj rezidualni rizik i stopa rezidualnog rizika, onda imamo tu sad e, stopu od 1%. Ali još uvijek imamo previše zapravo e, pogrešci koje se pojavljuju na početku, a možemo ih rješavati samo korencijama što se tiče financija, znači plaćanja, a ono što mi želimo napraviti je da ih korigiramo prije nego što su sama plaćanja izvršena. To je izuzetno važno što se tiče tih korekcija, e, i važno je što se tiče izvršenja samih e, politika i vaš odbor u svakom slučaju je izuzetno zainteresiran. Znači financijske korekcije koje smo izvršili na razini država članica, a isto tako i kao rezultat našeg nazora možemo reći da su te korekcije zbilja velikog obujma. Evo, to je ono što, e, kako situacija sto, e, izgleda što se tiče znači regularnosti i E, zakonskog aspekta i možemo reći da je situacija pod kontrolom. To je ovaj prvi dio, a drugi dio mogu vam e, znači pokazati ukratko sažetak e, same situacije što se tiče ove ex ante uvjetovanosti. Znači imamo ovdje istraživanje inovacije i studije koje smo proveli je da ljudi koji rade sa ex ante uvjetovanošću smatraju da se radi o zbilja korisnom instrumentu i u tri četvrne e, slučajeva što se ti, kad govorimo o usvajanju nemamo problema, ali postoje određeni problemi ipak e, u određenim slučajevima. Imali smo otprilike 700 akcijskih e, planova. Ovdje možete vidjeti gdje leže problemi. Ovo su znači eksante uvjetovanosti koje nisu bile e, usvojene e, provedene u trenutku e, usvajanja samog programa. Znači vidite ovdje ovo što je zeleno, to je ispravno, a ovo u crvenom je tamo gdje nas još čeka posao koji moramo obaviti. Mi smo zbilja u eh, uskom kontaktu sa eh, državama članicama. Eh, povjerenik također i pridaje posebnu političku pažnju ovom, jer interesuje svih da na kraju ove godine sve ove ova pitanja se riješe kako bismo izbjegli prekid plaćanja sljedeće godine. Znači imamo različite eksante uvjetovanosti koje su specifične ciljanja za određene programe. E, ovdje vidite da imamo određenih e, problema, još zapravo velikih problema što se tiče javne nabave u državama članicama. Evo, to su zapravo inovacije, ono što je novo u novom programskom razdoblju. A Imamo znači europski semestar i specifične preporuke za e, države članice, imaju znači referentne točke za e, programe i svi ti programi zapravo moraju odražavati ove specifične e, preporuke po državama članicama. Svake godine imamo ažuriranu informaciju od strane komisije kakva je situacija, kako pogledamo koje su znači ove specifične E, preporuke koje su relevantne za određene programe. Trebamo vidjeti da li moramo vršiti određenu reprogramaciju ili ne. Imamo otprilike 70 e, specifičnih preporuka koje su, znači posebnih preporuka koje su relevantne za naše programe. To mi sve analiziramo i e, vidimo da li su sve ti znači da li svi te specifične preporuke su pokriveno u okviru naših programa. Ono što imamo znači dva slučajeva gdje to može biti relevantno. Imamo znači tu također i Finsku gdje moraju znači e, poboljšati održivost i e, učinkovitost što se tiče troškova njihovog zdravstvenog e, sektora. Imamo također e, znači slučaj Austrije i Finske u tom smislu i ali oni od strukturnih e, fondova dobivaju relativno malo novaca, ta sredstva su koncentrirana na četiri pri, e, ciljeva. zdravstveni sektor zdravlje nije dio tih ciljeva, a Austrijanci i Finski Finci će se time morati pozabaviti e, davanjem svojih vlastitih sredstava. I u tom smislu nemamo potrebe za reprogramiranjem. Kad govorimo znači formalno ne postoji nikakva potreba za e, reprogramiranjem i mobiliziranjem znači prvog prve razine makro e, financijske uvjetovanosti a drugi dio znači makroekonomske uvjetovanosti. Vi ste, vi ste vjerojatno čuli jučer Ekofin je odlučio e, donio odluku što se tiče Španjolske i e, Portugala. Znači odlučeno je da znači, e, nisu te dvije zemlje poduzele učinkovite mjere i sad krećemo na ovu drugu razinu makroekonomske e, uvjetovanosti. Što se tiče, znači u skladu sa člankom 23, komisija će informirati Europski parlament odmah o tome, a također ćemo dati informacije o individualnim programima koji bi mogli biti predmet e, privremenog prekida. Evo, to su te nove vijesti. Znate da nemam, <laughs> vidite da nemam slajd vezan uz to jer nisam jednostavno mogao e, dobiti te takve informacije ranije. Evo, to je ono što se tiče tih e, posebnih e, preporuka po zemljama. A kad e, govorimo znači o ovom periodu nakon 2020. i kohezijske policije imali smo znači reviziju višegodišnjeg financijskog okvira Imamo također e, i tu političku logiku u okviru e, višegodišnjeg financijskog okvira koji znači dovodi do rasprave za taj period nakon 2020. godine. Mi smo odboru objasnili da želimo e, temeljiti komisijin prijedlog e, koji će biti znači osmišljen sljedeće godine na znanstvenim e, dokazima. E, mi ćemo osmisliti studije koje će onda govoriti o tome kako je funkcioniralo ovo aktualno programsko razdoblje, koji su rezultati i tako dalje. U svakom slučaju imamo i interesantne informacije koje nam dolaze iz takozvanih ex post procjena, mi imamo e, evaluacije politike, imamo 14 paketa ex post ocjena, evaluacija. To je već pripremljeno, ali ja sam htio s vama podijeliti e, dvije e, E, važne stvari e, koje zapravo i ono što ćemo na neki način zaključke koje možemo zaključiti iz ovih ex post e, evaluacije. Imamo znači rezultate metričkih modela, imamo znači ekfin, znači imamo taj model koji je razvijen u skladu također u suradnji s nama i radi se o regionalnom e, modelu za 2013 e, do 15. i vidimo da kohezijska e, politika ima zbilja pozitivan učinak što se tiče BDP-a u svim regijama Europske unije. Da, Učinci su e, veći e, na istoku i na jugu Europe, no moramo imati na umu da su pozitivni učinci svugdje. To je jako važna politička e, poruka koju možemo poslati, no isto tako i činjenično stanje. Drugo, kako bismo vidjeli kakav je taj učinak trebamo onda reći da za jedan euro koji je e, znači bio investiran u razdoblju 2007. 2015. godine kad pogledamo kad pogledamo 2023. godinu, jer neki učinci će se samo materializirati tijekom vremena, ako pogledate znači jedan euro e, u e, investiranja, mi smo iz, onda još generirali e, prihoda od 1,7 eura. Evo, to su zbilja interesantne brojke. Kad govorimo o nekim drugim detaljima, onda možete vidjeti da imamo 250 tisuća malih i srednjih poduzeća koji su dobili podršku, isto tako više od 120 tisuća novih poduzeća koji su bili, e, bila stvorena, isto tako imamo više od 320 tisuća e, novih radnih e, mjesta stvorenih u malim i srednjim poduzećima. Mi također znamo da u e, mnogim državama naša politika je glavni izvor javnog e, financiranja. To je velika odgovornost također za ovu politiku. Želio sam biti kratak. Evo ovoj, ja sam e, po zadnji put u ovom svojstvu pred vama, kao što je predsjednica rekla, bilo mi je izuzetno drago, veliko zadovoljstvo s vama raditi vezano uz osmišljavanje regionalne politike i e, mislim da smo zajedno postigli to da E, je regionalna politika najvažniji EU instrument za dvije strane, za dvije stvari. Prvo je znači za stvaranje radnih mjesta e, i e, rast, a s druge strane za solidarnost. To, za mene je bio privilegij raditi s vama. Zahvaljujem još jednom na plodnoj suradnji. Želim vam sve najbolje u radu što se tiče regionalne politike. Želim svima naravno uspješan rad odboru u cijelosti i vama svakome pojedinačno. Nadam se da ćemo imati priliku se negdje drugdje susresti. Thank you very much. It was, uh, Hvala lijepa. Izlaganje je bilo zanimljivo kao i obično. Ostavit ću e, službene zahvale za kraj, a sada otvaram raspravu i dajem riječ zastupnicima jer se zaista javilo mnogo zastupnika za raspravu. Možda da krenemo s koordinatorima, tako je poštenije. Gospodine Van Nistelroj. Da, drago nam je da ste uspjeli e, doći na vrijeme i da ste tako brzo uletjeli u prostoriju. Pokazuje da ste vrlo vitalni i naravno hvala vam. Hvala vam na svemu što ste učinili. Možda ipak da te riječi ostavim za neku drugu priliku, a, ali ove ex post evaluacije, sjajno. Zašto komisija o tome ne komunicira? Vi dođete ovdje, kako bismo povećali vidljivost, kako bismo dali doprinos e, BDP-u i pokazujete zapravo koji su i drugi kriteriji, jel se ide on kraj tog glavnog kriterija, napravite izračun i onda to odobrite, ali otprilike to je kao pogreb. E, vrlo često ne čujete nikakve takve sjajne stvari, E, već samo kritike dok je osoba živa, a onda kad dane nakon njegove smrti svi govore kako je sjajno radio i čuju se sve pohvale. Ali zašto to radimo i ovdje, sada i ovako? Vi ste još uvijek živi, dakle zašto jednostavno ne pokažete rezultate jer ako to možemo čitati na sastancima, ako to možemo govoriti o ovakvim izlaganjima, nisam čak to vidio niti u izjavi za tisak. Gospođa Krejl. Hvala, gospođo predsjednice. Ja ću na samome početku također reći hvala, zato što se to dugo poznajemo. Prvi smo se puta sreli kada ste već obnašali funkciju i bili zaduženi za regionalnu politiku u komisiji E, to je bilo, meni se sada to čini kao prije stotinu godina. I želim zaista iskoristiti priliku da vam zahvalim na tjesnoj suradnji, na partnerskoj suradnji. ali mislim da je važno reći da je važno što e, dolazite i e, mislim da se zaista vidi razlika u odnosu s parlamentom uh, u odnosu na primjerice prije 25 godina i sada. Prije 25 godina parlament je jedva imao pravo glasa kada se radi o proračunskim stvarima, a sada malo pomalo sudjelujemo kao suzakonodavci u kreiranju uh, zakonskog okvira. Trebalo je dosta vremena da se dođe do te točke, a vi ste cijelo to vrijeme surađivali s parlamentom i na tome vam hvala. Želim vam također e, poželjeti sve najbolje u mirovini. Nadam se da ćete jednostavno uživati u ribolovu, u opuštanju, možda se možemo s vremena na vrijeme naći na nekom piću u Berlinu ili negdje drugdje. No, eto da vam ipak postavim jedno pitanje koje vam se možda neće baš jako svidjeti. Na kraju ste spomenuli odluku Ekofina da pošalje pismo Portugalu i Španjolskoj. Politički gledano, mislim da ne moram govoriti da je Europski parlament oduvijek zaista duboko dvojio vezanu uz ideju makroekonomske uvjetovanosti. Mi smo mislili da se do sada zapravo toliko o tome govorilo i ništa se nije postiglo da se vjerojatno neće niti dogoditi. Međutim, eto sada dvije godine kasnije ECOFIN nas lupi po glavi makroekonomskom uvjetovanošću i ne znam zašto točno u ovom trenutku, u trenutku kada su se Portugal i Španjolska ipak izvukli iz krize i e, zaista e, su uspjeli preživjeti vrlo teško e, razdoblje mjera štednje koje im je nametnula Europska unija. Zašto sada inzistirati na tome, budući da ekonomska situacija nije baš potpuno stabilna, ni u Portugalu, ni u Španjolskoj. Zašto sada u ovoj situaciji izvući tu kartu iz rukava makroekonomske uvjetovanosti i govoriti o eventualnoj suspenziji isplata? E, Španjolska ima tri tjedna da objavi izjavu. Meni se činilo da je rok mnogo duži. u posljednjem tjednu prije ljetne stanke e, čuti takvu vijest, što onda možemo učiniti? Koja je svrha dobiti sljedeće informacije u rujnu nakon što su Portugal i e, i Španjolska donijeli odluke koje parlament ne bi podržao. Možete li nam malo rasvijetliti logiku koja se skriva iza toga. Možete li nam reći nešto više o tome kako ćemo raditi na tome u rujnu i možda iznijeti neke ideje vezano uz to na koji način je Ekofin zapravo donio ovu briljantnu odluku e, i odjednom se samo pojavio s makroekonomskom uvjetovanošću. Hvala lijepa. Gospođo Tomašić. EKR er smatra da još uvijek postoje izazovi u velikom broju zemalja, posebice kada se radi o mobilizaciji partnerstva u određenim e, kategorijama određeni partneri su manje uključeni dok su javna tijela prezastupljena. Jedna mogućnost moglo bi biti uključiti civilno društvo u programe ETC-a. Imate li kakve ideje vezano uz prevladavanje tih prepreka? Ako da, koje su? Gospodin Van Miltenburg? Da, hvala. Hvala vam što ste ovdje. Hvala vam i u ime kluba zastupnika ALDE na poslu koji ste obavili u proteklih e, nekoliko godina kao ravnatelj. Mislim da ste zaista zaslužili poštovanje kao stvarni CIN agenda, tako kažem. CIA ovdje nije um, obavještena služba američka, već e, Certified Internal Auditor, dakle e, ovlašteni interni revizor. Hvala vam na izvješću koje ste nam poslali temeljem e, stavka koji se bavi revizijskim evaluacijama gdje stoji da je više od 50% greški napravljeno u postupku javne nabave. Mene zanima koji je uzrok toga i na koji način se to može uključiti u e, reviziju direktive o javnoj nabavi Europske unije. 21. lipnja E, objavljen je interni dokument Europske komisije o zamrzavanju plaćanja vezano uz Grčku. Izgleda da postoji kartel koji uključuje sve velike građevinske tvrtke, uključujući i strane tvrtke koje posluju u Grčkoj. Sredstva Europske unije također su uključena. Moje pitanje je sljedeće. Kakva je sada situacija? i komunicirate li sa grčkim vlastima. To nam je naravno od posebnog interesa zato što ćemo posjetiti Grčku u rujnu pa bih ja zaista želio dobiti više informacija o toj situaciji budući da se radi o prilično dramatičnoj situaciji ako zaista postoji e, takva situacija da se Grčkoj uistinu zamrznu plaćanja iz e, Europskog kohezijskog fonda i Europskog fonda za ruralni razvoj. I naravno na kraju želim vam mnogo uspjeha u e, vama osobno nakon prvi rujna. Gospođa Vana. Hvala lijepa. Ovog puta govorit ću njemački. U ime zelenih željela bih zahvaliti glavnom ravnatelju na poslu obavljenom u protekle četiri godine. Želim mu sve najbolje. Mogu samo podržati ono što je rekao u svojem izlaganju, a to je da je zapravo kohezijski fond najvažniji financijski instrument koji Europska unija ima, ne samo s ekonomskom gledišta, već isto tako i sa socijalnog i teritorijalnog gledišta kao i gledišta solidarnosti. To je važno naglasiti za buduću raspravu. Hvala vam što ste došli pred odbor. Imam tri točke koje želim istaknuti. Prva se tiče ex post evaluacija za, 2000, za razdoblje 2007. do 2013. Imali smo prilike vidjeti e, da se posebno ističu dvije stvari. S jedne strane to je važnost socijalne infrastrukture i kreativnog gospodarstva kao vektora rasta. Mene zanima što vi mislite o promicanju tog aspekta u budućnosti, budući da mi se čini da se zapravo radi o jasnom ishodu evaluacije koji ukazuje na to da to može biti vrlo važno za kohezijsku politiku u budućnosti. Druga stvar, e, vrlo važna za nas zelene, jest e, također nešto što se spominje u ovom dijelu prezentacije doprinos kohezijskih fondova u smislu rasta BDP-a. Mi bismo zapravo željeli znati radi li komisija, odnosno znamo da radi na pokazateljima koji idu i on kraj izračuna BDP-a. Zanima me koliko daleko je komisija odmakla u tim nastojanjima jer bi navodno e, zapravo pokazatelji trebali uključivati primjerice socijalne čimbenike, e, broj otvorenih radnih mjesta i tako dalje. Također želim se nadovezati na ono što je rekla gospođa Krail e, vezano uz najnovije događaje koji se odnose na makroekonomsku uvjetovanost. Mi to zaista odbijamo. Ne mislimo da je to korisno, što više upravo suprotno, mislimo da je kontraproduktivno. Mislimo da u ovom razdoblju rasta euroskepticizma i Brexita e, to može zapravo imati dvostruko negativni efekt, ne samo na brojke koje se odnose na BDP i na pad u BDP-u, već isto tako i na pad u korištenju strukturnih fondova. Komisija je najavila mjere a mislimo da mjere zapravo ne smiju ići suprotno um, perspektivi rasta. Kako ćete se pobrinuti da do toga ne dođe? Hvala. Gospođa Damato, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem se glavnom ravnatelju što je došao na sastanak. E, htjela bih govoriti malo više o izvješću rada vaše opće uprave regije prošle godine, 2015. godine. E, u razdoblju se govori o pričuvama za 67 e, programa dakle o prethodnog programskog razdoblja a 2015. E, godine nije bilo e, ničega na srednji rok, a govori se zapravo o mjerama operativnih programa. E, Italija se nalazi u ovim pričuvama i to u programima iz različitih područja, a naročito onom za Siciliju postoje također još i porfezu i e, koje su još uvijek pod e, jednom izvjesnom rezervacijom zato što nije bilo napravljeno e, i unešene korekcije. Program za e, Siciliju je onaj gdje će se u drugom dijelu 2016. godine razmotriti i treba očekivati jako puno financijskih izmjena. I tu se opet radi o značajnim e, sredstvima koje plaćaju poreski obveznici koja se ovdje gubi. Taj italijanski program iz e, razdoblja iz dva prethodna, e, dva programa iz Italije u dva prethodna programska razdoblja možda će nam pokazati e, zašto je došlo do ove situacije. Hvala lijepa. Još se sedam zastupnika javilo da postavi pitanja. Sada dajem riječ e, najprije gospodinu Defau da odgovori na prvi krug pitanja, a onda nastavljamo dalje. Hvala vam lijepa. Kao prvo želim vam zahvaliti na suradnji, kao što sam već ranije rekao, i meni je bilo veliko zadovoljstvo surađivati s vama. Što se tiče aspekta komunikacije, da, imate pravo gospodine i trebamo više komunicirati, no samo da stvari zapravo kontekstualiziramo. Želim vam zapravo dati jedan mali pregled onoga što će uslijediti. Ovo su dakle tek prvi elementi koje vidimo u dokumentima koje dobivamo već imamo dakle jedan veliki komunikacijski događaj koji je održan, imali smo konferenciju, a planiramo također i čitav niz komunikacijskih kampanji. Slažem se s vama, nije dovoljno samo činiti dobro, treba i govoriti o onome što je dobro učinjeno. Naravno, mi kao komisija u tom imamo važnu ulogu. No ja bih također zamolio i vas da iskoristite materijale koje ćemo vam dati e, u svojim izbornim jedinicama, na svojim sastancima i tako dalje. Zato što se zapravo radi o zajedničkoj zadaći komuniciranja e, koja je odgovornost svih nas. E, spomenuo bih samo dvije brojke koje pokazuju da komunikacija posebice u ovom konkretnom području može zaista biti vrlo utjecajna. Loša je vijest da samo 30% Evropljana znaju da strukturni fondovi postoje. No oni koji znaju da strukturni fondovi postoje kažu da su dobri. 70% onih koji znaju za strukturne fondove kažu da su vidjeli dobre projekte. Kada bismo veći broj ljudi osvijestili o tome što radimo, onda bismo zaista mogli imati dobar odgovor, dobru reakciju građana. I ja mislim da je to vrlo obećavajuća komunikacijska situacija, no u potpunosti se slažem s vama, moramo učiniti više. Što se tiče makroekonomske uvjetovanosti, Jasno vam je naravno da neću sada ulaziti u e, cijelu političku raspravu, u eventualne učinke i tako dalje. E, politička rasprava je održana, osim toga nastavit će se i tako dalje. Međutim, propisi su takvi kakvi jesu. A e, radi se dakle o uredbi koju je donio i Europski parlament i vijeće. Postoje, moramo mislim to imati na umu, E, dva dijela. S jedne strane imamo postupak u slučaju prekomjernog deficita kao takav, a tu je onda i druga strana, to je poveznica s nama. Dakle, ja samo govorim o onom dijelu koji je povezan s nama. A ono što je povezano s nama je sljedeće. Članak 23 govori dakle o tome da treba u skladu s tim člankom pokrenuti ovaj e, drugi aspekt, drugi element i to je ono što e, je vijeće zapravo i reklo, to je odluka koju je vijeće donijelo nakon komunikacije komisije u tom smislu. Dakle, mi sada moramo vidjeti kako slijediti slovo zakona, odnosno ono što piše u uredbi. A prvi korak je, kao što sam rekao, da će se poslati službeno pismo od strane Komisije Europskom parlamentu u kojem ćemo vas informirati o tome e, o čemu se radi. Dobit ćete detaljni pregled svih programa koji bi mogli biti predmetom e, eventualne suspenzije e, isplata. Što se tiče partnerstva, to je nešto o čemu govorite zapravo, kako zapravo uključiti e, civilno društvo, to je ono što ste spomenuli, kako ih uključiti u naše programiranje. To je nešto što je zaista vrlo bitno i ovome domu, ali isto tako i komisiji. Ja mislim da smo tijekom godine ostvarili veliki napredak. Ako imate konkretne slučajeve gdje se pokazuje da ovo ili ono ne funkcionira, ljubazno vas molim da nam se obratite, komunicirajte s nama, jer mi onda možemo sa relevantnim e, vlastima e, razgovarati o tim konkretnim primjerima koji ne funkcioniraju. Što se tiče pitanja o javnoj nabavi, da, e, javna nabava je zaista veliki izvor stope pogreške. Što se tu može učiniti? Može se učiniti mnogo toga. Mi smo zapravo e, napravili plan javnih nabava, odnosno akcijski plan javnih nabava koji zapravo ide e, u smjeru e, boljeg informiranja, smjernica za upravljačka tijela. Imamo na neki način priručnik koji možemo nazvati javna nabava za neznalice, ako hoćete. E, jasno se ukazuje na to što treba paziti, na što treba obratiti pozornost. A isto tako ide se u preventivnijem smjeru, kao što je primjerice snaženje administrativnih kapaciteta. Dakle, imamo zapravo razmjenu E, mišljenja stručnjaka, e, sustručnjačke misije. E, to znači da zapravo ljudi mogu učiti od svojih kolega razmjenom saznanja. I mislim da bi bilo dobro ovdje spomenuti jedan projekt, to je zajednički projekt koji se provodi u suradnji sa Transparency International imamo e, pilot projekte koji se tiču takozvanih e, e, dogovora o integritetu. To znači da civilno društvo uključite u praćenje javnih procesa, odnosno procesa javne nabave u određenim točkama. Postoji nekoliko pilot projekata u nekoliko država članica i tu surađujemo sa Transparency Internationalom i sa nevladinim e, e, udrugama e, te ugovornim tijelima kako bismo se pobrinuli da imamo čišću da tako kažem, javnu nabavu. Ako želite dobiti više informacija o tome, mislim da će moji kolege vrlo rado dati informacije kako o pojedinačnim zastupnicima, tako i odboru u cjelini. Pomenuli ste također da ste vidjeli u dokumentaciji da sam potpisao pismo o e, eventualnom prekidu prošlog petka. To je zapravo mjera predostrožnosti. Mi kao komisija moramo zapravo biti sigurni da kad plaćamo nešto da to nije za nezakonite radnje. Dakle, vrlo je važno da točno bude jasno koji ugovori potencijalno mogu biti predmetom e, ovog postupka i što će se po tom pitanju učiniti. Kada dobijemo odgovor na pitanja koja smo postavili, onda moramo vidjeti koji nam je sljedeći korak. Hoćemo li nastaviti dakle, s tim prekidom ili ćemo jednostavno nastaviti s isplatama, prekid kao takav će biti ukinut ili ćemo ići u smjeru suspenzije sredstava. Dakle, u svim tim slučajevima slučajevima treba voditi računa o tome. A plaćanja kojima se radi u ovoj fazi zaista nisu jako velika. Mislim da se radi od 15 milijuna eura ili tako nešto. No u svakom slučaju molim vas nemojte me držati za riječ što se tiče e, same brojke. Kreativ Wirtschaft, dakle kreativno gospodarstvo, e, vrlo važna stvar. Ja dolazim iz e, grada koji je nekoć bio snažno industrializiran grad. a onda se zapravo krenulo u smjeru korištenja sredstava iz regionalnih fondova, u uključenosti akademske zajednice sada postoji klaster oko grada Mannheima koji je nekad socijalno bio zaista pogođen kraj gdje možemo vidjeti primjere vrlo dobre inovativne politike i uistinu e, snažnu razinu integracije, e, veliki broj vrlo zanimljivih izdvojenih poduzeća, takozvanih spin-offova. I kada govorimo o inovaciji, mislim da uvijek trebamo razmišljati u smislu socijalne inovacije također. S obzirom na to da imate e, slušalice i prijevod nastavit ću na engleskom. Rekli ste također da je lokalni razvoj vrlo važan um, ne možemo ne složiti se s vama. Mislim da je pametna specijalizacija zapravo novi način da se stavi naglasak na lokalno djelovanje. Može se govoriti o stvarima na nacionalnoj razini, ali nemojmo zaboraviti da obično kada dolazi do inovacije e, ona se odvija na lokalnoj razini. Što se tiče BDP-a i pokazatelja onkre BDP-a, ja mislim da je socijalni napredak e, nešto što trebamo uzeti u obzir. Osobno nisam mišljenja da trebamo raspodjelu sredstava temeljiti na ovakvim pokazateljima. Naime, radi se o metodološki teškim stvarima, podaci nisu usklađeni, ali vrlo, vrlo su korisni za ljude na terenu, u regijama. Ako pogledate primjerice gdje stojite u regijama u smislu upravljanja, u smislu pružanja javnih usluga i tako dalje. Onda vidite u čemu ste dobri, u čemu niste dobri. postoji naravno i sofisticiraniji način korištenja pokazatelja, a BDP je zapravo preopćeniti pokazatelj i upravo zato mi promičemo e, ova nastojanja da unesemo nove pokazatelje. To je vrlo važno za analizu problematike na regionalnoj razini. Zato što onda e, ta analiza problematike može biti temelj, odnosno ishod te analize može biti temelj za nove programe. E, posljednje pitanje vezano za razdoblje 2007. 2013. Kad pogledate e, moju evaluaciju, odnosno moju prezentaciju, vidite da je Italija bila e, problem 2014. godine, ali 2015. godine više nije. Dakle, stvari su se poboljšale ja sam međutim već dosta stari i jasno vam je da me pamćenje više ne služi tako dobro, tako da nažalost ne mogu ovako napamet odgovoriti e, vezano baš uz slučaj Sicilije. Ako želite e, konkretnije podatke, ljubazno vas molim da nas kontaktirate i vrlo rado ćemo vam ih dati. Mislim da sam sada više manje odgovorio na sva pitanja. Da, jeste, pokrili ste sva pitanja do sada, ali mi nastavljamo s drugim krugom pitanja. Gospođa Garcia, izvolite. Puno hvala i e, hvala i gospodinu Defaru na svime e, na e, svim obrazloženjima. Oprostite, ali moram ponoviti pitanje o makroekonomskoj uvjetovanosti. Namrije, vi ste govorili o situaciji u Italiji u prethodnom programskom razdoblju. <clears throat> Znamo da je Španjolska jedna od e, zemalja koja je 2015. godine imala određene probleme, a informacije koje smo dobili su informacije iz medija. 22 od 23 operativna programa je zapravo e, značajan dio raznih europskih programa. Misli da će se ovi problemi riješiti? Možemo li te probleme e, sada riješiti vezano za Španjolsku? Što se tiče makroekonomske uvjetovanosti, Ne znam možemo li nešto napraviti vezano za provedbu uredbe u kojoj jasno stoji kako to treba izgledati. Što po tim mislim? Naime, Španjolska odlučuje o programu reformi sadašnje e, vlade. Mogu li komisija i vijeće donijeti odluku da ne primjene makroekonomsku uvjetovanost za strukturne fondove ili se pak radi o instrumentu koji je već sada instrument koji se provodi i postupak će se s tim e, morati uskladiti ovisno naravno o eventualnim e, sankcijama, ali pitanje je o tome hoće li se strukturni fondovi blokirati ili neće. Hvala. Možete li mi to pojasniti i molim vas dajte što više informacija što možete jer Španjolska je zaista zabrinuta. U Španjolskoj se uložilo jako puno e, napora i e, sve je to zaista se teško odrazilo na e, situacije mnogih građana. A ova novo nastala situacija je e, nešto što zaista brine Španjolce i koji sada ne podržavaju toliko europski projekt. Hvala lijepo. E, I, I, ja bih se htio zahvaliti najprije gospodinu Defaru. On je zaista dobro surađivao s odborom kao cijelinom i sa pojedinačnim zastupnicima, te mu želim sve najbolje. Nekoliko e, stvari Gospodin Defar, kolege me ovdje već poprilično zafrkavaju kako je Vels dobio toliko novaca za regionalni razvoj, a zatim je izglasao da želi otići iz Europske unije. vjerojatno i zato što su oni koji su se zalagali za to da e, Velika Britanija izađe iz Europske unije govorili da će strukturne fondove zamijeniti britanski fondovi što znamo da nije točno, ali isto tako to je zato i da strukturni fondovi nisu bili tako e, reklamirani. U svakom slučaju treba će raditi bolje sa svim dionicima kako bi se projekti koji se financiraju iz strukturnih fondova više oglašavali. Druga stvar je proračun, naročito proračun za sljedeću godinu nacrt proračuna je onaj u kojem e, komisija predlaže da se 23,1 da zadrži u e, glavi 1b. Možete li nam reći kakve su implikacije toga i e, kakve će implikacije i biti vezane za to? jer o, hoće li dakle, kohezijski e, programi i dalje imati e, dobra sredstva. E, nadalje još o postupku razješnice. To je nešto što uvijek daje karte u ruke euroskepticima svake godine. Jer recimo stopa pogreške i prevara nisu jedno te isto i to uvijek moramo naglašavati. Mi e, mislim da na tome stvarno moramo raditi, a kako bismo e, sve ovo bolje objasnili, onda se e, cjelokupni sustav mora pojednostavniti jer onda će to omogućiti da se smanji stopa pogreške. Skupina na visokoj razini koja se bavi pojednostavnjenjem postoji, ali za sada ne znam kako će biti njihove preporuke. Možda biste nam mogli dati kako bi kako bi praktične sugestije mogla dati ta radna skupina na visokoj razini kako bi se sve ovo pojednostavilo. Hvala, gospodin Postinaru ima riječ. Hvala, nemamo previše vremena pa ću vam postaviti dva kratka pitanja. Prvo, kako stoji sa akreditiranjem E, tijela koji upravljaju, jer zemlja iz koje i ja dolazim će tek u listopadu slati dokumente komisije. A drugo, e, koliko traje postupak akreditacije jednom kad zaprimite sve potrebne e, formulare za prijevu. Hvala, gospodin Žuan, izvolite. Hvala lijepa. Eh, hvala vam gospodine Defra na izlaganju. Htio bih eh, s vama eh, razgovarati o Brexitu te posljedice koje Brexit ima na kohezijsku politiku. Znamo da britanske regije koje dobivaju evropske fondove se već postavljaju puno pitanja. A osim toga, one britanske regije koje najviše koriste strukturne fondove pitaju se kako će dovršiti programe i hoće li te sredstva dobiti. Ali e, osim toga, e, to bi se moglo odraziti i na cijelu europsku e, politiku. Postoje i e, programi koje se financiraju iz britanskog proračuna. I isto tako hoće li to utjecati na e, same e, regije koje primaju fondove, hoće li se njih kategorizirati u one koje trebaju ili ne trebaju primati takva sredstva. Za sada se još nije pozvalo na članak 50. i čini se da se sve nastavlja kao i do sada, što je jako dobro, ali e, i dalje smo sada u nekoj fazi statusa quo a znamo da će se situacija promijeniti. E, čudi me da vaša glavna upraka već nije to stavila na dnevni red, pretpostavljao sam da ćete vi ipak početi o tome razmišljati, a e, htio bih da mi dakle malo više o tome kažete, s obzirom naročito na to da se sada vjerojatno u fazi kada se možete slobodnije izražavati. Hvala.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 Hvala lijepa. Bilo je jako drago da kad sam vidjela da Portugal nije e, bio na listi zemalja o koji ste govorili. Ja sam Portugalka i dolazim iz udaljenog e, područja Portugala, a to je otok Madeira. Kohezijske politike e, dovode dovele su do toga da se makroekonomska uvjetovanost primijenila u e, mojoj regiji. To je e, nešto o čemu se već govorilo u komisiji, a sada se čini da bi Portugal i Španjolska e, mogle zbog toga imati i neke sankcije. Kako možemo od zemlje koje upravo izlazi iz jedne faze velikih mjera štednje da da još i više? Mi ovdje govorimo o životima ljudi. E, ne znam e, što vi o to osobno mislite o tom manevru ekofina. Zašto komisija nije zapravo saslušala riječi ljudi koji se protive ovakvoj vrsti sankcija u ove dvije države. A prijetnja sankcijama se zaista ne čini u skladu s kohezijskom politikom. Zapravo ona izgleda e, upravo da radi na suprotnosti od kohezijske politike. Kako će se to odraziti upravo na ona najudaljenija područja kao što su Madeira, Azori i Kanarsko otočje. Osim toga, što je s državama E, koje nisu do sada e, ispoštovali ove uvjete. Koliko sam ja pročitala, to se dogodilo već 130 puta. Zašto put sada sankcije? Nem ja ništa protiv Francuske. Francuskoj se, na primjer, takve mjere nisu nametnule. Mislim da ovo što se sprema zapravo nije niti pravedno, a zapravo mislim da baš nije e, niti ispravno. Bojim se e, da će Europa još više nekako izgubiti e, obraz u ovoj situaciji. Hvala dakle na ovoj prezentaciji. Kohezijska politika zaista je jako prisutna u zemljama Istočne Europe. Točno je da mi e, jesmo veliki korisnici kohezijskih politika i da se jako puno novca e, i puno ulaganja vrši na taj način. 95% tih ulaganja su e, ulaganja koje čine tvrtke iz zapadne Europe, barem u Rumunjskoj. Građevinski materijal u, e, e, u Rumunjskoj uključujući cement se uvozi. To je jako dobro i za zemlje koje šalju E, šalju dakle svoje tvrtke tamo kao i za one koje primaju jer se kod nas gradi ta infrastruktura. E, to je nešto čega bismo trebali biti svjesni kada govorimo o tome da novac ide u istočnu Europu. Što se tiče komuniciranja, moram reći da me tu brine način na koji Europska komisija govori i reklamira kohezijsku politiku gospodin Van Nistelrooy mislim rekao da je u Velikoj Britaniji upravo u onim regijama koje su najviše dobivale iz europskih fondova, iz kohezijskih fondova da su glasale za izlazak ujedinog e, Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Prema tome, građani nisu upoznati s time što se radi. Trebali biste komunicirati više. Možda bi trebalo puno više uključiti građane da donose odluke na lokalnoj razini. I to bi trebao biti dio participativnog sudjelovanja u proračunu. Jednostavno građani bi trebali biti više uključeni u projekte koje će se E, izabrati i građani bi trebali više odlučivati o tome koji bi projekti trebali biti prioritetni. Tako će građani više sudjelovati u postupku donošenja odluka. Hvala. Gospodin Nilsen ima riječ. Puno hvala, evo vrlo kratko. U posljednjih 20 godina u e, Švedskoj se ipak e, više e, povećalo povjerenje u Europsku uniju. 63% Šveđana sada vjeruje nakon Brexita u europsku suradnju, a jedan od glavnih razloga u Švedskoj je upravo kohezijska politika, naročito na sjeveru Švedske koju najbolje poznajem kohezijska politika zaista je jako važna u regionalnom razvoju jer e, mi tu ulažemo u e, infrastrukturu, u obrazovanje i tako dalje, ljudi su svjesni da bez europskih strukturnih fondova to ne bi bilo moguće. To se u e, Sjevernoj Švedskoj dobro zna. E, mi tu sličimo e, Škotskoj iz primjera kolege Van Roja I zahvaljujući tome postoji veliko povjerenje u Europskoj uniji. Kada ja govorim sa sugrađanima u sjevernoj Švedskoj, oni mi kažu da su zahvalni što postoje europski fondovi, jer na taj način europski građani shvaćaju zašto je Europa dobra. Prema tome treba raditi na lokalnoj i regionalnoj razini. To je zaista od temeljnog značaja. Međutim, možda dio komisije toga nije svjesno. Oni naglašavaju Junkerov plan ali shvaćaju li oni koliko je važno uključiti lokalnu i regionalnu razinu u sve to. Kohezijska politika upravo je dokaz tome da treba se raditi na lokalnoj i regionalnoj razini. E, možda sada prije odlaska u, e, u e, mirovinu možete o tome više i slobodnije govoriti. Hvala i moje strane na izvrsnoj suradnji i sve najbolje e, za e, vašu budućnost. Možda bismo se mogli sastati i u Berlinu da popijemo jednom zajedno pivo. Poznajem jako e, puno dobrih pivnica tamo. U svakom slučaju, ja sam inače izvjestitelj za odbor za proračunski nadzor. Trenutno na tom odboru raspravljamo o, e, klasičnim e, situacijama e, i o tome da se proračun treba usmjeriti na rezultate. To je takozvani performance-based budgeting. Kohezijska politika tu igra e, važnu ulogu i u prvi red e, se, u prvi plan se trebaju dakle staviti pozitivni utjecaji e, onoga zašto se novac izdvojio. hoće li se takve nove politike se uspostaviti i neki novi instrumenti? Za sada imamo dakle EFSI i kada razmotrim entuzijazam koji postoji oko Europske investicijske banke, entuzijazam povjerenika koji se time bave. I ako pogledam sve ono što je ostvareno, zapravo uz e, malo novca iz europskog proračuna, Europska investicijska banka uspjela je pokrenuti velika i značajna ulaganja. Zahvaljujući dakle tom entuzijazmu otvara se rasprava o tome kakav će to biti bolji budući instrument e, kako bi se više moglo napraviti iz strukturnih i kohezijskih fondova. E, te fondove se često kofinanciralo iz proračunskih izvora. I to iz proračunskih izvora koji ovdje moraju sada stegnuti kajš. Mm. Bili ipak bilo moguće da se nađu neki novi instrumenti u međuvremenu i to u 26 država članica, jer se situacija zapravo i nije poboljšala uveliko za velik broj država članica. Dakle, kako bi se to moglo odnositi na nacionalni i europski proračun? E, stvorene su mnogi novi fondovi, novi financijski instrumenti. I EFSI e, e je u početku bio predviđen da traje do 2017. godine, ali bude li uspješan, treba će ga financirati i iz europskog proračuna činjenica jest da je europski proračun već sada pod tolikim pritiskom, tako da se možemo stvarno pitati odakle će doći taj novac. E, nisam siguran da će e, europski e, dužnosnici htjeli ukinuti novac za obzor 2020. godine ili pak instrumentu za povezivanje Europe ali migracijska kriza također je povukla jako, jako puno sredstava. Što se o svemu tome govori u Europskoj komisiji i koji će to biti instrumenti koji će se u budućnosti koristiti na prioritetan način? Hoće li to biti kohezijska politika u klasičnom smislu s kojim se suočavamo ili ćemo pa koristiti e, takve mješovite izvore financiranja u prioritetu i onda bi se e, te izvori iz proračuna kombinirali sa e, privatnim ulaganjima. To bi onda zapravo e, trebalo i moralo bi se ipak pokazati da je to bilo uspješno. Hvala. Evo, Vidite, e, jednostavno tražimo od vas da nam sve iskreno kažete. Izvolite. Kad e, govorimo o velikom e, broju rezervacija, znači pričuva za 2015. godinu, možemo reći da najveći problem u Španjolskoj da imate tu kombinaciju znači problema na nacionalnoj i regionalnoj razini u svim, e, problem, u svim programima i to zapravo imamo taj e, znači e, efekt koji onda zapravo udvostručava, utrostručava i tako dalje sve e, sve ove svote. Zato imate te velike svote koje ste vidjeli. Nisu svi programi koji su dovedeni u pitanje. No dobro, zapravo dobra vijest je za sljedeći programski period mi smo bolje posložili stvari, imamo bolju strukturu i to taj učinak e, preljevanja ne bi se trebao dogoditi u budućnosti. Postavili ste pitanje vezano uz Portugal koji je povezan sa makroekonomskom uvjetovanosti. Prvo, e, moram reći da ovdje ne govorimo o suspenziji isplata. Radi se znači o znači, Radi se o sredstvima za preuzete e, obveze, znači za 2017. godinu. Kao što znate, već smo imali znači tri tranše ovih e, sredstva za preuzete obveze 13. 14. i 15. i sve još uvek nije u potpunosti e, iskorišteno. Znači prvo ćemo se e, ćemo raditi na 2014. 15. i 16. a zatim tek dolazimo do 2017. godine komunikacije, imali smo cijeli niz pitanja i primjedbi vezano uz to. Još jednom e, kažem da zbilja se slažem s tim, a ako želite možemo vam e, dati također brošure e, sa konkretnim projektima u konkretnim zemljama. Možemo vam ih podijeliti. Molim vas ako možete stupiti u kontakt sa našim osobljem zaduženim za komunikaciju i možemo vam u tom smislu biti na raspolaganju. Moram se naravno složiti s tim da komunikacija prije svega treba biti na lokalnoj razini. Nećemo pobijediti u toj bici za komunikaciju u Briselu jer komisija se bavi samo onim stvarima koje loše funkcioniraju. Ako imate projekt e, u nekoj zemlji koja nije vaša zemlja, to je u svakom slučaju dobra vijest u okviru e, odbora regije, ali ono što je zainteresiran za to kako projekti komuniciraju, da li su uspješni ili ne, su ljudi koji također koriste ta sredstva i u tom smislu moramo djelovati na lokalnoj razini. Imamo prezentacija, sad imamo također i posebnu sesiju za obuke, za upravljačka tijela, kako bi zapravo ta komunikacija što se tiče proračuna bila učinkovitija. Imamo znači E, imamo znači e, tu komunikaciju e, i komunikacijsku bitku more, koju moramo dobiti, no nećemo sad samo nekakvim posterima kojima kažemo koji su projekti bili uspješni ili ne, moramo imati u svakom slučaju i to što se tiče proračuna 2017. godine on odražava potrebe, znači ne radi se o E, proračunskim e, konsideracijama, nego radi se o tome što nam kažu upravljačka tijela u državama članicama, što im je potrebno za sljedeću godinu. Također smo imali i cijelo to pitanje imenovanja. Kao i uvijek na početku razdoblja kasnimo. To je u određenoj mjeri e, E, normalno jer imamo to preklapanje dva programska razdoblja jer određeni program iz prethodnog e, razdoblja još i dalje se nastavljaju a nove razdoblje, počinje no u, e, svi se koncentriraju na prethodno razdoblje ne žele izgubiti novac i žele dobro obaviti posao zbog toga imamo zapravo velike znači velike svote u ovom trenutku za E, odobrene sredstva za plaćanja i e, znači privremena e, plaćanja. Da. neki kažu da politika ne funkcionira jer ima malo isplata. No moram reći da u ovom novom razdoblju svi smo zajedno željeli povećati kvalitetu obavljenog rada. Eh, visoko kvalitetni projekti i eh, znači rashodi, znači ono što se troši, znači također i dobru pripremu, a nadzorni sustav, sustav upravljanja također mora biti podređen tome toj eh, visokoj kvaliteti. Ono što trebamo također poduzeti da imamo malu stopu pogrešaka. Sve to dovodi do toga da je zapravo cijela ova procedura isplata usporena i malo odgođena. Što se tiče 2017. godine, nalazimo se u situaciji u kojoj smo bili u e, prethodnih godina gdje imamo znači zakašnjela e, plaćanja za zahtjeve za isplatu. Nije situacija takva u ovom trenutku. Naravno, razrešnica. Hvala vam e, na primjedbama što se tiče simplifikacije E, osnivamo se na radu e, skupine na visokoj razini. Mi ćemo se u svakom slučaju koncentrirati ovdje na korisnike E, omogućavajući znači pojednostavljene e, opcije troškova znači imate znači neke sitne troškove e, radit ćemo znači na sa paušalnim paušalnim iznosima isto tako predviđenim proračunom kako bi i uprava bila olakš, zapravo administracija na neki način olakšana i kako bi korisnici se e, zapravo lakše snalazili u administrati, svoj toj administraciji. E, ono što bismo željeli što se tiče e, simplifikacije također e, povezati sa boljim funkcioniranjem EFSI-a. Kad govorimo o procesu imenovanja, imamo određene države koje su već napravile taj posao, druge nisu. A imamo također i odgađanja u Znači u ovom procesu određivanja imamo kašnjenja, a onda kašnjenja se e, također i e, odražavaju na same isplate. Kad govorimo o pitanju Brexita, ja ću ostati znači zbilja lojalan službenik do kraja do zadnje minute i ništa vam neću reći o svojim vlastitim idejama što se tiče Brexita. No, što se tiče e, aktualne politike, uh, Ujedinjena Kraljevina još uvijek ima sve obveze i isto tako sve e, znači koristi što se tiče samih plaćanja. To je realna situacija. Određeni kolega na sastanku je rekao glavnim ravnateljima da na tom području moramo naučiti reći svu istinu, a istina je ne znam, ne znamo. To je jedino iskreno što možemo reći, no mislim da će se situacija mm, razjasniti e, tijekom vremena. Kad govorimo o komunikaciji, ja sam već odgovorio na to. Jako je važno da u kom, što se tiče komunikacije mora reći da e, ljudi ko, e, imaju koristi od e, projekata tamo gdje su projekti gdje se ostvaruju, no isto tako i svi sektori gospodarstva, industrije i tako dalje također imaju koristi od toga. Imamo zapravo pozitivni učinak svugdje radi se o tom modelu koji onda širi svoje pozitivne učinke. Znači, nemamo E, znači pozitivne e, učinke u regijama gdje se provode projekti, nego je također imamo prelijevanje i, e, i prelijevanje koristi na određene projekte u nekim drugim regijama Europske unije. Moramo u svakom slučaju to naglasiti. Što se tiče E, učinkovitosti, trebao sam imati jedan slajd vezano iz to u mojoj godišnjoj aktivnosti, mi prije svega počinjemo sa učinkovitošću i rezultatima. Nisam to prezentirao, no gospodine Celer, kad idem e, na odbor konte, onda e, posebno inzistiram na tome EFSI i e, europski strukturni fondovi u budućnosti. Ne mogu vam sad puno govoriti o budućnosti, ali mogu vam reći što se sada događa, kakva je aktualna situacija i što može biti interesantno za budućnost. Ne mislim da sad se vodi rasprava između financijskih e, Eh, instrumenata, a s druge strane kohezijska politika. Kohezijska politika također koristi financijske instrumente, a ja mislim kad eh, pogledamo širu makroekonomsku sliku, kakva je onda situacija koju imamo? Imamo zapravo puno kapitala i u Europi i u svijetu na svjetskoj razini. No, problem je da javne vlasti su zapravo izloženi velikim proračunskim e, pritiscima i trebalo bi zapravo mobilizirati kapital koji postoji za ulaganja e, koja se trebaju izvrčiti, znači kapital koji je potreban za ta e, ulaganja. Isto tako, to moramo napraviti i u okviru EFSI-a i, i u okviru kohezijske politike, a moramo intenzivnije razmišljati na koji način to možemo e, koristiti. Naravno, financijski instrumenti nisu sad neki e, čudotvorni lijek i rješenje za sve. Naravno, postoje stvari gdje financijski instrumenti jednostavno nisu korisni, no Moramo o tome otvorenije razgovarati. Znate da u okviru investicijskog plana predsjednika Junkera da smo zagovarali E, to da u okviru kohezijske politike se udvostruči opseg volumen e, financijskih instrumenata, a sada zapravo kombiniramo e, klasične strukturne fondove sa EFSI-em. Da, rekli ste u ovom trenutku imamo znači projekte u okviru EFSI-a svugdje, da to je istina, no vidimo da u državama koji su dio kohezijske politike situacija je malo teža i onda možemo zapravo stvoriti e, stanje u kojem sa malo strukturnog novca možete privući projekte u okviru EFSI-a. A zapravo na neki način rizici su e, rizici se rješavaju u okviru strukturnog e, fonda. To je zapravo situacija u kojoj svi imaju koristi a strukturni e, fondovi u tom smislu igraju vrlo važnu ulogu za razvoj tih zemalja. Znači nije ili ili, nego se prije svega o integriranoj politici, znači osmišljavanju politike, integrirane politike, no također i provedbi takve integrirane politike. Hvala vam puno, nadam se da sam odgovorio na većinu vaših pitanja. Hvala, kao i uvijek odgovorili ste na sva pitanja. Ja bih željela sada zaključiti. Zahvaljujem vam još jednom e, na vašem dolasku danas, hvala vam na vašem predstavljanju, na svim e, e, odgovorima. Želim vas, vam zahvaliti u ime članova odbora regiji, zbilja na sjajnoj suradnji koju smo imali. Hvala vam također na vašem osobnom pristupu i vezama koje ste uspostavili sa svima nama pojedinačno. Hvala vam u svoje ime osobno na podršci koju ste mi pružali i imam jednu jedan mali poklon za vas. Zbilja se držimo svih pravila, mislimo naravno na revizije, no željeli bismo ipak e, da ovim malim e, darom vam zahvalimo i da to bude način da se sjećate nas. A moram vam također reći da hvala vam puno i moram vam reći da e, osoba koja će me naslijediti zbilja je izuzetno e, kvalificirana da ste u dobrim rukama. A sad nastavljamo sa sastankom e, koordinatora, no nažalost bez prevođenja. Oprostite. No, oprostite, sastanak e, koordinatora je u pet sati. Evo, potpuno smo, e, se držimo svoje, svoje satnice.